Eh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi kolege, dame i gospodo, možemo započeti sa našim poslijepodnevnim eh, dijelom sastanka ovog eh, odbora ITRI. Malo kasnimo, jer smo prije dvije minute završili sastanak sa predstavnicima kongresa američkog. E, koordinatori su bili s naše strane nazočni, a svi sudionici vanjske misije svakog e, odbora e, Sjedinjenih država, Washingtona i Pensilvanije, kao i potpredsjednici naših odbora s američke strane. Imali smo deset članova Američkog kongresa o energiji i odbora za energiju i za promet. Dakle, uglavnom imaju slične teme kao i mi, e, imaju u portfelju i svemir, e, mala i srednja poduzeća, ali dodatno imaju trgovinu i zdravstvenu skrb. Dakle, oba odbora koja imaju vrlo široki portfelj. Rasprava je bila vrlo e, bogata o TTIP-u, o energetskim pitanjima i još nekim pitanjima. Naši koordinatori su jako dobro obaviješteni o svim sastancima. A sada idemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Moram staviti na očale. Kao što smo raspravljali s našim američkim partnerima, Pregovori u vezi sa TTIP-om, dakle eh, partnerstvo za trgovinu i ulaganja, dakle briefing Europske komisije o pregovorima o TTIP-u. Želio bih pozdraviti gospodina Hidu Hobena, eh, šefa jedinice za odnose sa Sjedinjenim e, državama iz opće uprave za e, trgovinu Europske komisije da nam kaže nešto o devetim, devetom krugu pregovora između Europske unije i Sjedinjenih država koji su se održali e, prije par tjedana u Njujorku. Pregovori su formalno započeli prije dvije godine, odnosno prije godinu dana, godinu i pol Održalo je devet e, krugova e, takvih formalnih pregovora. Posljednji krug pregovora je bio prije par tjedana. I dok e, stranke nisu još došle do zaključka da li ovi treba bili uključiti u sporazum poglavlje o e, sirovinama, e, a to je isto tako uključeno i u preporuke za, pre, za pregovore o TTIP-u. razgovaralo se o sirovinama na posljednjem, na posljednjem krugu pregovora pa bih želio da komisija e, razvije tu strategiju da ide u tom smjeru. A isto tako je važno obavijestiti mala i srednja poduzeća u Europskoj uniji da započnu javnu raspravu o pregovorima oko TTIP-a, jer oni obično misle da je sve nekako skriveno, da nije moguće ništa saznati u vezi s pregovorima. Međutim, sve je na internetu, može se provjeriti, ali naravno moramo javnost obavijestiti da je sve dostupno. Sve informacije o pregovorima i rezultatima pregovora, sve su one na raspolaganju na internetu e, i tamo imamo i sve krugove pregovora. Glasovati ćemo o pregovorima, o e, preporukama na odboru INTE. i to će biti u lipnju 2015. E, u e, plenarnoj vječnici. Sljedeći krug pregovora biti će u srpnju u Briselu. Željeli bismo započeti našu raspravu. S pozivom gospodinu Hubenu da da odboru e, pregled stanja pregovora općenito a možda i da uđe u neke pojedinosti kada govori o napretku, posebno e, kada se radi o stvarima koje su od interesa za odbor ITRE. Kao što znate, mi smo zaista zainteresirani za neka konkretna područja koja su važna za e, cijelu europsku zajednicu, za građane, za milijune, stotine milijuna građana koji su u bliskom kontaktu sa malim i srednjim poduzećima primjerice. Ako vas mogu zamoliti da nam e, date svoje izlaganje i primjedbe. Hvala lijepa, gospodine Buzak. Zaista mi je zadovoljstvo biti opet ovdje. Bio sam ovdje prije par mjeseci i nekoliko vas je zaista imalo mnogo pitanja i mnogo mišljenja vezana za TTIP i zato mi je drago što sam se vratio i što mogu ponuditi pomoć i odgovoriti možda na neka pitanja ili dati pojašnjenja. U međuvremenu smo zaista uzeli na znanje mišljenje koje ste nam dali kao izvjestitelj o TTIP-u i radili smo na tome, mi smo to blisko, duboko proučili e, i zaista ćemo i dalje u međuodborskom, e, na odbor, međuodborskoj razini pokuš, pokušati e, sva mišljenja i amandmane koji su predloženi uzeti u obzir u jedan jedinstveni tekst već sljedeći tjedan. Danas je zaista jedan poseban dan za TTIP e, Cecilija Manstrom danas e, na e, predstavlja e, upravo smjernice za ISTS i to je vjerojatno najprijeporniji dio TTIP-a, posebno za Europski parlament i one stvari koje će ona danas predložiti, a ja ću vam ih iznijeti, će pokušati se baviti nekim pitanjima koje ste joj vi postavili tijekom posljednjih mjeseci tjedana. Ukratko bih vam dao jedan pregled e, stanja u kojem se nalazimo nakon devetog kruga pregovora i e, ujutro sam e, sa povjernicom došao iz Washingtona i sjeli smo se sa predstavnicima SAD-a u ponedjeljak i utorak. Dakle, informacije su zaista svježe, ne mogu biti svježe. Isto tako možda ste svjesni da u Sjedinim državama postoji intenzivan proces koji se sada provodi da e, administracija dobije ovlasti za promicanje trgovine iz e, kongresa SAD-a, to je slično kao i davanje mandata. E, to je jedan proces koji zahtjeva 60 glasova u Senatu i većinu glasova u domu. To je teško teška politička, e, teško političko upravljanje zato što imate predsjednika koji se mora osloniti uglavnom na republikancima da dobije glas. I zato je bilo jako mnogo takvih pitanja u Washingtonu kako bi e, prošlo to zakonodavstvo. Međutim, kako bi to prošlo e, do kraja ovoga mjeseca, a najkasnije prije e, ljetnih e, praznika kada kongres ima e, sastaje s radom zbog ljetnih praznika. Sjedinjene države su isto tako jako intenzivno uključene da zaključe ove pregovore oko prekoatlantskog partnerstva. Oni zaista žele promicati TTIP i mi isto tako moramo imati na umu ritam e, pregovarača iz SAD-a koji su s druge strane jer oni imaju jedan redoslijed, oni moraju prvo e, postaviti e, na svoje politike na pravo mjesto kako bi dobili TPA, a nakon toga moraju završiti transatlantske pregovore, a kada je to gotovo onda su tek uvjeti zreli za teške pregovore o osjetljivim pitanjima vezanim za TTIP. I zato na mnoge načine naš pristup u komisiji je da pripremimo pregovore na tehničkoj razini na takav način da e, nekako sastavimo sve dijelove kako bismo omogućili e, da započnu politički pregovori jednom kada se zaključi TTP. E, TPP. Mhm. Nakon toga, im, e, u stvari ima dosta varijabli koje još uvijek nisu e, posve jasne. Ako me pitate sasvim iskreno gdje se nalazimo u tim pregovorima, pregovori ove vrste e, E, traju e, četiri ili više godina dok ne, se ne zaključe. Vrlo rijetko imamo tako široke pregovore sa takvim e, duboko ukorijenjenim politikama koje vode Europska unija i, i SAD kako bi to na neki način u kratko vrijeme mogli pomiriti. Mišljenje naše povjerenice je da ako možemo zaključiti ovu, ove pregovore još za vrijeme Obamine e, vladavine, možemo zaista dobro učiniti posao. Ali mislim da nije realistično očekivati da će to biti prije toga, s obzirom na različite rokove e, postupaka koji postoju u američkom političkom kalendaru. Od danas e, imamo nacrt teksta koji uključuje stajalište Europske unije SAD-a oko e, pola e, poglavlja koje će obuhvatiti ugovor TTIP. Dakle, e, mislim da cijeli ugovor će imati oko 25 poglavlja. I zato vidite da je volja za, za kraj pregovora doći kada svi ti ili većina tih e, poglavlja bude imala nacrt teksta. Mi namjeravamo tijekom sljedećih mjeseci i dalje širiti broj tih poglavlja u kojima imamo konsolidirani zajednički tekst. Od posljednjeg kruga imamo e, cijeli tekst o regulatornoj suradnji, to je na, dostupno na internetu. Dakle, možete vidjeti na koji način se želimo angažirati sa SAD-om što se tiče regulatorne usklađenosti. Vidite da tekst ni na koji način ne predviđa smanjivanje standarda zaštite u Europi, bilo da se radi o zdravstvu, e, standardima rada, zaštite potrošača, zaštite okoliša i tako dalje. Dakle, nema snižavanja standarda, a suradnja na regulatornoj razini je zaista suradnja i nećemo izgubiti nikakav, suveren, nikakav suverenitet s europske strane, a mislimo da je to izuzetno važno i da se vi da vi angažirate javnost jer postoje tolike bojazni i zabrinutosti vezane za razinu zaštite koja nam je toliko draga u Europi. Ako bih sada mogao reći nekoliko riječi o e, poglavlju o energiji, e, posebno o tome, jer smo prvi puta sada od Amerikanaca dobili u stvari dijelove tekstova. Proveli smo više od godinu dana e, radeći pritisak na njih, međutim nismo dobivali nikakav odgovor od njih na papiru, a sada po prvi puta imamo E, jedan detalj, detaljan dnevni red, ali to je dnevni red koji su oni izradili od pet stranica, a to je početak koji je kostur jednog teksta na kojem ćemo moći onda zajedno raditi. Mislim da za teme koje e, zanimaju ovaj odbor je to važan napredak. Ti tekstovi koji su s nama oni podijelili zaista su u skladu sa područjima koja smo mi utvrdili kao prioritetna područja koja želimo uključiti u eventualan sporazum. Oni su vezani za područje primjene, e, isto tako koje vrste energetskih proizvoda, govore o raznim disciplinama, dakle koje e, konkurentne discipline e, ćemo pokušati na neki način poticati kroz TTIP. Isto tako e, pristup trećih strana e, raznim e, plinovodima, isto tako vezano za prirodne resurse, tranzitna prava, jamstvo tranzitnih prava i ukidanje izvoznih, izvoznih e, e, pristojbi na sirovine, isto tako obvezna, obveza transparentnosti kada se radi o licenciranju, e, ciljevi vezani za održivost u vezi sigurnosti stanovanja, energetske učinkovitosti, vrsta obnovljive energije, sva ta razna područja će proći kroz reviziju jer to obuhvaća i tekst iz SAD-a. Osim toga, na e, paralelno s tim, isto tako smo angažirani e, u političku raspravu vezanu za e, izvozna ograničenja koje SAD ima za ukapljeni e, plin i sirovu naftu. Mislim da se radi o političkoj raspravi koja je manje stručna, ona je više vezana za uvjete pod kojima SAD je pripreban e, otvoriti se za izvoz europskih e, kupaca e, za svoju sirovu naftu, za svoje rezerve sirove nafte i ukapljenog plina. Dakle, to se, s time posebno bave, zato jer jednom kada imate ugovor o slobodnoj trgovini sa SAD-om, postoji pretpostavka da, e, da e, ugovori o e, opskrbi plinom su u interesu Sjedinjenih država. Međutim, naš veliki strateški interes je više u plinu nego što se tiče sirove nafte. Jer na granici Europske unije E, imamo izazove jer smo ovisni o drugima, međutim jednom kada bude donesen e, TTIP, zaključen TTIP, postojeće e, liberalizacija liberalizacija kupovnine plina od strane europskih kupaca i zato moramo vidjeti točno kako ćemo to formulirati na način koji je pravno siguran za naše države članice i za naše, naša trgovačka društva. Situacija sa sirovom naftom je složenija zato što oni nemaju posebne odredbe za e, partnere u ugovoru za slobodnu trgovinu, a isto je to vrlo polarizirano među demokratima i republikancima u vezi s time postoji li većina u kongresu da se oslobode te, ta ograničenja za sirovu naftu. Oni su, republikanci su bliži trgovačkim društvima e, nego što su to liberali. Međutim, e, mi pokušavamo e, na neki način sa Sjedinjenim državama voditi te rasprave, a da ne budemo previše izloženi u medijima, jer ne želimo javne komentare o tome, jer nam se čini da je bolje pokušati pregovarati s njima e, e, malo e, više izvan javnosti. Isto tako industrije koje troše mnogo energije, ne, to je od velikog interesa za predsjedatelja i za ostale, jer što se tiče tarifa i ukidanja tarifa, to je nešto što je od interesa za neke industrije koje koriste mnogo energije i koje su e, molile da se postupno smanje tarife zbog razlike u cijenama za e, energetske impute u Sjedinjenim državama i u Europi. A naravno pokušat ćemo to uravnotežiti i e, tijekom naših pregovora. Kao zaključak dao bih samo dvije posljednje primjedbe. Između e, sadašnjeg trenutka i ljeta pokušat ćemo učiniti što može kako bismo napredovali u svim područjima pregovora, kako bismo dobili što više teksta i kako bismo onda e, mogli započeti e, politički dio pregovora u jesen. Hvala lijepa. Hvala na vašim primjedbama, to one su jako važne za sve nas. I ako mogu reći, izvjestitelj u ime odbora ITRE ja sam bio na dva sastanka, jedan je bio sa gospodinom Bolcerom, glavnim pregovaračem, prije dva tjedna u Briselu i pred tjedan dana sa gospođom e, povjerenicom Maustrom u Strasburu. Isto tako susreli smo se sa nekim predstavnicima predsjedatelja odbora i govorili smo o e, pregovorima oko TTIP-a. Mi smo glasovali u svakom odboru o mišljenjima, ali želim naglasiti e, da su najvažnije stvari s našeg stajališta i o tome smo glasovali, e, mala srednja poduzeća i njegove dvojbe, isto tako javna nabava recimo. standardizacija u ICT sektoru. E, to je isto važno za male i srednja e, poduzeća, naravno e, cijene energenata, industrije koje se bave, koje imaju veliku potrošnju energije, otvaranje otvaranje granica za LNG i usklađivanje standarda. To će biti možda teže od bilo kojih problema s tarifama jer nemamo jako visoke tarife između SAD-a i Europe, možda 2 ili 3%, ne više. Što znači da će standardizacija biti veliki problem, a o tome smo raspravljali na oba sastanka sa gospodinom Polcerom i gospođom Malstrom. Sada je vrijeme za naše e, predstavnike e, E, klubova zastupnika u ime socijaldemokrata, gospođa Kirtom dalni Hvala, imam nekoliko komentara i pitanja koje proizlaze iz ovog izlaganja. Biće zanimljivo čuti što će reći povjernik Melstrom e, danas popodne, no želim biti oprezna, ali ipak proturječiti predsjedavajućem, jer on je rekao da su svi podaci o pregovorima raspoloživi na mrežnoj stranici, ali to nije tako, još uvijek imamo problema s transparentnošću, osobito kad je riječ o nekim konsolidiranim tekstovima bio bi doista dobro došao korak kad bi zastupnici mogli imati pristup konsolidiranim tekstovima kako bismo vidjeli što je na stolu. Opseg ovih pregovora je takav da i Evropska unija i SAD trebaju prihvatiti standarde svjetske trgovinske organizacije kad je riječ o transparentnosti, no imala sam neka konkretna pitanja. Kada je riječ o poglavlju o energetici? Sve više čujemo dvojbe i zabrinutost naših e, birača o tom sektoru kad je riječ o transparentnosti, licenciranju, eh, regulativi, sve više postoji zabrinutost o pravilima e, kad je riječ o istraživanju i eksploataciji e, nafte i škriljevaca. Dakle, bilo bi zanimljivo kad bi komisija o tome nešto jasno rekla. E, osim toga, kad je riječ o poglavlju o energetici, do sada su bile naznake da SAD ne želi sveobuhvatno poglavlje o energetici, već da žele ići samo u pojedina područja. Ali iz ovoga što smo sad čuli proizlazi da žele razgovarati o širem e, broju tema. E, dakle, nas zanima energetska učinkovitost, e, i rasprava o klimi i energetici. Bilo bi zanimljivo čuti vaše stajalište i o tome. I konačno kad je riječ o preostalom poglavlju, e, o malim i srednjim poduzećima, e, još uvijek SAD imaju poteškoće da kažu nešto konkretno, a mi u Europi imamo dosta opširan prijedlog Dakle, koji su izgledi poglavlja o malim i srednjim poduzećima. Hvala gospođo, molim sve vas da se držite svog vremena. A sada ECR, kolega Lubaček, hvala, puno hvala na ovom izlaganju, ono je bilo vrlo zanimljivo. E, no tu postoje brojni detalji koje je važno znati. Danas smo razgovarali sa zastupnicima u kongresu o nekim detaljima u tom ovom sporazumu, ali još uvijek imam bojazni kad je riječ o kemikalijama. Vi ste spomenuli nultu barijeru, to bi se dogodilo kada bi došlo do curenja e, e, iz ovakvih industrija u Europi. Dakle, taj problem je za nas još uvijek otvoren. Hvala kolega Nina. Hvala. Hvala na tome što ste nas ažurirali o ovim pregovorima. Mi to cijenimo i nadam se da ćemo i u buduće dobivati takve informacije. Imam samo jednu opasku jer i ja sam bila prisutna sa kongresmenima. Bilo je zanimljivo čuti da SAD nastoji e, cijele prigovore e, ne stavljati u medije, e, a to je i pitanje u kongresu, e, e, odnosno u kongresu to i nije sad najaktualnije pitanje, pa ih je iznenadilo e, koliko su pitanja dobili. Biće zanimljivo što će se dogoditi na jesen kada počnu politički pregovori. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na javnu nabavu. Što nam možete reći o stajalištu SED-a po tom pitanju i jesu li se spremni približiti našem stajalištu jer svi znamo da je to za nas iznimno važno. A drugo pitanje je političko. Riječ je o izborima u Ujedinjenoj kraljevini. Iskreno se nadamo e, da će e, sve dobro proći i da neće doći do Brexita, do napuštanja Europske unije od strane, strane Britanije. Ali ako slučajno do toga dođe, hoćemo li morati ponovo počinjati pregovore s SAD-om? Hvala, hvala. Gospodin Urban Krespo u ime kluba GUE. Zahvaljujem predstavniku komisije što je došao na naš današnji sastanak. Jučer eh, smo dobili dokument o ISDS-u i ideja je da veliki evropski E, investitori mogu zaobići nacionalne sudove i da bi se predmeti vodili pred supranacionalnim sudovima. To bi bila vrlo ozbiljna situacija jer bi značila slom cijele koncepcije suvereniteta. Što komisija misli o argumentima koje iznose institucije kao što su Bavarska vlada e, ili e, Evropska, Evropsko udruženje e, upravitelja voda koji su protiv pravosudnih mehanizama koji se predlažu po ISDS-u mi smo vrlo zabrinuti izgledima za naše zemlje i naše građane, osobito kad je riječ o vrlo rizičnim tehnologijama kao što je na primjer fracking, vađenje nafte i škriljevaca, što će biti sa suverenosti e, nacionalnih država e, kada dođe do ovakvih aktivnosti koje će utjecati na stanovništvo i na okoliš. I konačno Alfred Morris de u SAD-u je tražio suspenziju zamrzavanje e, pregovora o te tipu jer se boji da čitav taj sustav tajnih sudova koje će koristiti multinacionalne kompanije podrivaju ljudska prava. Hvala lijepo, a sada e, kolega u ime ESDD-a e, i ja ću govoriti E, još uvijek su nam e, uvjeti ovog ugovora nekako obskurni, daju nam samo mrvice, govorimo o energiji e, u potpuno mutnom i dosta smo zabrinuti jer dio ovog rasprave o e, energetskoj sigurnosti u Europi e, govori o tome da možemo uvoziti plin i naftu iz SAD-a u velikim količinama, ali molimo da nas se obavještava malo detaljnije vezano za volju SAD-a da otvori granice i podsjećamo da jedna studija ove, ovog odbora, Triplex, je potvrdio da ne postoji sigurnost da će e, SAD izvoziti plin prema Europi, niti da će to učiniti e, po cijeni i u količinama koje nama trebaju. Hvala. Tamburano, of Dakle, govorio je kolega Tamburano. Malo smo se zamijenili. was different name. Sorry about that. Mr. Karins. Ja sam imao zapisano drugo ime. Hvala. Ovo je bilo kratko, ali koncizno objašnjenje Nekoliko kolega je postavilo konkretna pitanja o dijelovima pregovora, a ja bih vas zamolio za vaše mišljenje onome što ste rekli na početku. Naime, u SAD-u sada ugovaraju sporazum sa Pacifikom. E, po vašem mišljenju kako napreduju ti pregovori i kako bi oni mogli utjecati na te tip, jer... E, u SAD-u imaju drugačije brige kad je riječ o Pacifiku od onih koje imaju kad je riječ o Europi s druge strane oceana, ali ipak postoje neka preklapanja i e, kakav je vremenski okvir e, kada će ti pregovori e, stići u tako uznapredovalu fazu da bi mogli utjecati na te tip i kako ide e, brza autorizacija. Hvala. Hvala. Gospođa e, Kastilo, ja bih spomenula jedan sektor a sve je ono što se odnosi na ICT. E, dakle, e, kibernetička sigurnost, zajednička načela, specifikacije, e, standardi, različiti načini suradnje kad je pitanje sigurnosti ovo je e, globalna industrija, to je svima jasno je li došlo do poboljšanja i kakva je situacija s ovim sektorom. E, gospodin Kali, ima riječ. Hvala vam što ste e, nas ažurirali. Mislim da iako se možda neki zastupnici ne slažu, imamo dovoljna prilika informirati se o napretku pregovora o te tipu. I osim što vodimo pregovore javno, mislim da možemo dati dobre doprinose. Jeste li naznačili da postoji redoslijed TPA, TPP i tip ako ne ako ne dođe do TPA i TPP, šta će biti s te tipom? Amerikanci su stavili tekst na raspravu o energetici. Vi ste rekli da će politički pregovori početi na jesen i što mislite koliko će dugo trebati dok se ne zatvori poglavlje o energiji? Hvala. Hvala. kolega Rubik. Da, hvala na ovim informacijama. Mene zanima atmosfera, raspoloženje u SAD-u u pojedinim državama postoje različiti zakoni koji promiču protekcionizam gdje postoje monopoli, oligopoli, oni se također opiru sporazumu te tip. Imate li popis poduzeća iz Europske unije e, koja su pretrpjela diskriminacije, osobito kad je riječ o manjim poduzećima. Bilo bi zanimljivo vidjeti koja su poduzeća diskriminirana u SAD-u. Je li istina da zbog pravnog sustava američki sudovi ne mogu ne mogu provoditi e, međunarodnu sudsku praksu. E, isto tako me zanima kad je riječ o slučajevima diskriminacije, jer nacionalizam nije problem samo u Europskoj uniji, to postoji i u SAD-u. Je li moguće da se federalne države uključe u pregovore? E, hvala. Ja sam počeo sustavno proučavati ove dokumente o te tipu u čitaonici i obećao sam da ću o tome šutjeti, ali imam neka otvorena pitanja i neke dvojbe. Dakle, postavit ću neka pitanja o sadržaju ovih dokumenata. Prvo, Problem uloge i položaja arbitraže, odnosno arbitražnih sudova u slučaju komercijalnih sporova. Dakle, koja je uloga i položaj arbitražnih sudova? Po mom mišljenju to će umanjiti ulogu nacionalnih država, e, pa će ti sudovi biti iznad nacionalnih država i zato je to po mom mišljenju opasno. Moje drugo pitanje se odnosi na financijske usluge. Kako će se regulirati financijske usluge? To do sada nije bilo jasno. Znamo da su financijske usluge jako važne za funkcioniranje današnje tržišne ekonomije. Nadalje, postoji pitanje oporezivanja. Na primjer, postoji golemi jaz između postotka e, poreza na potrošnju goriva između SAD-a e, i Europske unije. To će, rekao bih, utjecati i na robe. Mislim da ta velika razlika između poreza na potrošnju u EU i SAD e, treba biti umanjena ili potpuno dokinuta prije nego što se liberalizira ta golema količina proizvoda i usluga. Hvala gospodin Henkel, također do predsjednik. to što ste spomenuli, upravo smo se susreli s nekoliko kongresmena iz SAD-a i želim reći da ono što njih brine o TTIP-u je slično onome što brine nas. Najveće protivljenje te tipu dolazi e, iz sindikata e, i to je nešto što je slično situaciji u Europi. Drugo što želim spomenuti je da je zanimljivo čuti od vas da još uvijek nema dokaza o mogućem gubitku standarda, bilo kad je riječ o radu, o potrošačima, o okolišu, e, iako propaganda tvrdi upravo suprotno. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Budući da postoji dobar pristup informacijama o tome na internetu, ja sam čuo da vrlo malo ljudi traži te podatke na internetu, malo ih gleda te podatke. Dakle, jesmo li e, upali u klopku da stalno donosimo sudove, a da se ne suočavamo s činjenicama? hvala vam na svim vašim e, primjedbama. Sada ćemo se ponovo obratiti gospodinu Hobenu. Hvala. E, svakako ste mi dali još zadataka i još tema za razmišljanje. Moram reći da e, su pitanja vrlo raznolika nastojat ću odgovoriti na sva, premda možda neću moći odgovoriti baš na svaku opasku zastupnika. Rekao bih nešto općenito. Kad je riječ o ISDS-u, e, mislim da moram e, tu dati prednost svojoj povjerenici koja će o tome ogovoriti e, na drugom sastanku za nekoliko minuta. Kao pravnik samo bih rekao da paneli SDS-a tumače međunarodno pravo, a e, suci u domaćem pravosuđu tumače nacionalno pravo. To su dvije različite razine. Ja e, se tijekom cijele e, karijere bavim e, pravom svjetske trgovinske organizacije i znam da postoji velika razlika između prava koje primjenjuje VTO i prava na nacionalnoj razini. To je velika pravna razlika, no ja bih odgovor na to pitanje prepustio povjerenici jer ona je političarka, ne ja. Kada je riječ o frackingu, o vađenju nafte i škriljevaca, e, jasno je da kad razmišljamo o energetici i o sirovinama u te tipu, ni na koji način se ne dovodi u pitanje suvereno pravo svake države, bile to SAD ili europske države, o tome hoće li ili neće eksploatirati nacionalne resurse. To je na njima. Taj tip se time ne bavi. Ono što čime se taj tip bavi je da kada proizvodi stignu na tržište, e, onda e, postoji ravnopravna konkurencija među tim e, proizvodima i, trgovi, i, i uslugama, ali odluke hoće li se dopustiti fracking, kako će to utjecati na okoliš to uopće ne spada e, u ono o čemu mi pregovaramo u tipu. To ne bi bilo prihvatljivo ni nama ni našim američkim prijateljima. Kada je riječ o transparentnosti, ono što sada radimo je da možete sve tekstove i sve europske prijedloge vidjeti na internetu. Sve je to u potpunosti javno. E, gospođa je spomenula konsolidirane tekstove, to su tekstovi koji sadrže i prijedloge SAD-a, oni su e, na raspolaganju svim e, članovima odbora INTE, ali e, ja ću vaše komentare prenijeti mojim pretpostavljenima u glavnoj upravi za trgovinu kad je riječ o malim i srednjim poduzećima. Mislim da je zajednička ambicija SAD-a i nas da u cijelom sporazumu postoje odredbe koje će olakšati trgovinu osobito za mala poduzeća Mislim da su u SAD-u jednako svjesni kao i mi da bi mala i srednja poduzeća puno više trgovala kada bi im se ta trgovina olakšala. Za nas je ključna ideja da imamo jedan jedinstveni portal gdje ćete naći sve informacije koje su vam potrebne ako želite izvoziti u SAD. I to bi onda služilo e, svim malim i srednjim poduzećima koje žele izvoziti na tržište sad odnosno EU-a. E, e, kada je riječ o energetskom energetski intenzivnim proizvodima mi još uvijek imamo višak u trgovini s SAD-om pa nastojimo liberalizirati prijelazno razdoblje e, kada je riječ o uklanjanju tarife. E, što se tiče javne nabave, ukratko, e, tu postoje velike poteškoće mi ovaj tjedan nismo primijetili nikakav, nikakav napredak u tome. Kada je riječ o Grexitu, odnosno Brexitu, e, mi pregovaramo u ime Europske unije. Ako Velika Britanija iziđe, mi ćemo i dalje pregovarati u ime Europske unije. Kada je riječ e, o TPA, E, mislim da će to proći, ali u američkoj politici je puno teže dobiti glasove. Prije 20 godina mogli ste ponuditi razne programe, e, subvencija i tako dalje. Sada su te mogućnosti ograničene. Dakle, do, za administraciju je sada puno teže dobiti glasove, pa imamo protuintuitivnu situaciju gdje demokratski predsjednik mora računati na republičke glaso, glasove republikanaca jer će većina e, pozitivnih glasova doći s te strane. Kada je riječ o te tipu, odnosno kada je riječ o TPA, e, to za Amerikance ima prednost ako se e, blokira TPA, neće se Amerikanci moći baviti te tipom. Ja da sam američki ministar ne bi htio otvarati e, nova područja s evropljanima ako ne bi imao e, glasove za TPA i ako ne bi zaključio pregovori o TPP-u jer inače će Kanadžani reći pa mi smo vaši susjedi a vi sad nešto dajete evropljanima što niste dali nama. Dakle e, to je političke pitanje i to za Amerikance mora ići tim redoslijedom. Ako uspiju e, TPA dovršiti do srpnja, to bi bilo dobro, zatim moraju zaključiti TPP, nije važno da e, se to izglasa, već samo da administracija zaključi te pregovore. To će onda otvoriti politički prostor za pregovore o te tipu. Kada je riječ o sigurnosti i drugim pitanjima vezanim uz podatke i slično, mi i kako pazimo na to da pitanja koja se odnose na otvaranje tržišta i osiguranje slobodnog protoka podataka odvojimo od e, zaštite podataka e, e, privatnosti uredbe o privatnosti to radimo unutar ovog doma ili sjećem e, ili kad je riječ o takozvanom safe harbor e, to držimo odvojeno. E, kad je pitanje koliko će vremena trebati da se zaključi poglavlje o energetici, to je otvoreno pitanje, sve ovisi o Amerikancima, a zatim financijske usluge mi bismo željeli imati snažnu suradnju s Amerikancima na području financijskih usluga jer smatramo da je to važno za financijsku stabilnost. Regulatori u Americi su potpuno neovisni i e, njima je nešto e, teško prihvatljivo da budu vezani nekim ugovorom i na tome moramo raditi. I konačno ono što je rekao gospodin Henkels, mi ne želimo smanjivati standarde niti u Europskoj uniji niti u SAD-u. E, riječ je samo o tome da se nađe gdje postoji nepotrebno dvostru, udvostručavanje. Na primjer, kada jedna te ista firma dva podgodišnje dobiva inspekciju, Isto tako kad je riječ o oporezivanju, oprostite nisam reagirao na vaše pitanje do sada o oporezivanju još nismo govorili u te tipu. To je u Europskoj uniji teško pitanje, ali još se nismo bavili time. Hvala, hvala vam na svim vašim informacijama, e, one su vrlo važne. Ja bih prokomentirao samo nešto što je spomenulo tri ili četiri kolega. Lako se možemo složiti da nisu sve informacije na raspolaganju, ako nešto nedostaje, naša je dužnost pobuniti se, ali ja sam spomenula nešto sasvim drugo. Naši građani, nevladine udruge, mala i srednja poduzeća, vrlo često misle da ništa nije dostupno, da je sve potpuno tajno, da mi radimo nešto potajno ispod stola i onda je to naš problem. Naša je odgovornost reći našim građanima, moj vas odite na website, pogledajte informacije, možda nećete naći baš sve, ali evo kao što je rekao gospodin Tamborano i drugo, ali naši građani su uvjereni da ništa ne postoji, da je sve tajno i da nikakve informacije nisu dostupne. Dakle, ako mi želimo situaciju gdje su svi pobjednici, onda moramo na to pripaziti. Hvala vam na svim vašim informacijama, na ovoj raspravi i želim vam puno sreće u ime Evropske unije i transatlantske zajednice, jer mi želimo postići situaciju gdje su svi pobjednici. Hvala. Thank you. So, go. Thank you. Thanks go to the next point. You... Hvala. Idemo onda na sljedeću točku, kao što vidite, točku za točkom obrađujemo, a sve su te točke vrlo zanimljive. Sada se radi o energetskoj zajednici o predstavljanju aktivnosti mogu pozdraviti gospodina Janesa Kopača, direktora tajništa energetske zajednice iz Beča. To je sjedište. I dopustite mi da vam sada već na početku dam neke informacije nisu bili svi prisutni na početku sastanka. Izazovi s kojima smo suočeni na području energetike ne tiču se samo granica Europske unije, mi ih dijelimo i sa našim susjedima, to je dosta očigledno. I stoga kada govorimo o konkurentnosti, e, sigurnosti energetskog prostora, onda za to nam treba pan europska dimenzija. Točno prije deset godina smo na sastanku odbora ITER započela, započeli s time i to u listopadu 2005. godine kada je osnovana energetska zajednica putem međunarodnog ugovora. Ona objedava europske, e, države članice Europske unije i zemlje iz jugoistočne Europe i regije Crnog mora. Imamo osam ugovornih strana, to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, bivša Jugoslavska republika Makedonija, Moldova, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. A osim toga imamo Gruziju, Armeniju, Norvešku i Tursku kao zemlje pomatražice. Misija energetske zajednice je proširiti unutarnje energetsko tržište na područje jugoistočne Europe u okviru tog pravnog u okviru tog pravnog bezručnog okvira. Prije deset godina je to dakle započelo. Bilo je dosta izazova, to vam mogu reći, zato što smo imali dosta procjena, bolja provedba. To se radi kao i o problemima koji se tiču digitalnog tržišta same Europske unije. Budućnost energetske zajednice je kako i nama vrlo važna ovdje u Europskom parlamentu. Sutra ćemo glasati o strategiji veznih uz europsku energetsku sigurnost, to je izvješće gospodina Stargasa i tu se govori e, više puta i o ovome. Vrlo mi je drago što imamo sada dio sastanka koji će biti posvećen ovoj vrlo važnoj i aktualnoj temi. Još jednom da došli direktore iz tajništva energetske zajednice iz Beča, gospodin Anes izvolite, predam vam riječ. A da, još jedna vrlo važna informacija za sve nas. Svi trebamo isto tako pozdraviti članove nacionalnih parlamenta predstavnici nacionalnih parlamenta ugovornih strana i oni su ovdje s nama, prisutni su i vrlo nam je drago što možemo s vama imati ovaj zajednički sastanak. To su kolege sa područja Zapadnog Balkana, Moldove i Ukrajine. E, kada kažem Zapadni Balkan, pritom mislim naš, dakle šest država i još sto na Moldovu i Ukrajinu. Gospodine direktore, izvolite. Hvala vam, profesore Buzek. Hvala vam na pozivu, na ovom uvaženom sastanku. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i drugi gosti, dopustite mi da kažem prvo nekoliko uvodnih riječi o energetskoj zajednici. Možete vidjeti ovu sliku iz svemira o tome kako je Europa jako zbližena, kako je povezana sa energijom. A ovo je naša karta. Dakle, energetska zajednica osnovana je prije deset godina, kao što je rekao gospodin Buzek. Kao organizacija, nešto poput jednog predpristupnog instrumenta, prije svega za zemlje Balkana, Kasnije je ona proširila svoj zemljopisni eh, opseg i na Moldovu i Ukrajinu i sada i na Gruziju, a Europska unija čini jednu ugovornu stranu energetske zajednice i to je možda jedina međunarodna organizacija, tako mogu reći, gdje Europska unija se govori jednim glasom zato što ju predstavlja samo komisija. Kada je osnovana energetska zajednica, dobila je sličnu strukturu kao i Europska unija. Dakle, institucije slijede otprilike tu istu ideju, imamo vijeće ministara, imamo stalnu skupinu na visokoj razini, to je na neki način koreper, imamo regulatorni odbor eh, koji je vrlo slični ESER-u, dakle eh, odbor u kojem surađuju regulatori, imamo radne skupine, imamo forume, imamo čak i neke tradicionalne funkcije, nemamo sud, ali imamo postupak u slučaju e, kršenja propisa i imamo tajništvo koje nije slično komisiji ili glavnoj upravi za energetiku, ali koje ima neke funkcije u smislu upravljanja procesom. Energetska zajednica ima vlastitu pravnu stečevinu koja je dakako mnogo manja nego europska pravna stečevina. Tu imamo nekoliko direktiva, nekoliko uredbi na području plina, eh, struje, okoliša, tržišnog natjecanja, obnovih izvora energija, energetske učinkovitosti, eh, državnih potpora, nafte i tako dalje. Mi pomažemo našim ugovornim stranama pri transpoziciji pravne stečevine su oni na to obvezani. Ta pravna stečevina nije u potpunosti kopirana, ali e, blizu je toga. Svake godine također objavljamo i naše izvješće o implementaciji gdje dajemo našu procjenu, a to izvješće predajemo i Europskom parlamentu, te naravno i dostupno na našoj internetskoj stranici. U proteklih nekoliko mjeseci najviše se bavimo transpozicijom e, trećeg paketa u ugovorne strane. Naše ugovorne strane su se obvezale to pretočiti do 1. siječnja ove godine. Dakle, imamo malo, malo kašnjenje za državama članicama, a mogu s ponosom pokazati u sliku gdje vidite da je Albanija već e, izvršila transpoziciju trećeg paketa u potpunosti za dakle električnu struju, a za plin je blizu toga. U Bosni i Hercegovini tome nije tako da postoji politička blokada u toj zemlji. Kosovo je na vrlo dobrom putu i mi očekujemo da će to dovršiti negdje do ljeta ove godine. U Makedoniji je situacija jako složena. U Moldovi smo na dobrom putu. U Crnoj Gori smo još i e, u boljoj situaciji. Do sredine ove godine bi trebalo sve biti potpunosti transpozirano. Srbija je to učinila već prošle godine, a Ukrajina je izvršila transpoziciju najsloženijeg dijela trećeg paketa, a to je direktiva o plinu. I vrlo brzo se kreće u tome da e, to dovrši. To je iznimno važno ne samo za Ukrajinu, već i za cijelu Europsku uniju. Energetska zajednica je osnovana kao instrument s kojim možemo proširiti naš utjecaj, e, proširiti energetska pravila Europske unije na periferne dijelove Europe, isto tako kako bismo sve te države mogli, mogli uključiti e, na naše energetsko tržište vezano uz električnu energiju i plin. Zatim, naravno, isto tako imamo tu aspektive za uz okoliš, energetsku učinkovitost i tako dalje. U proteklih deset godina je energetska zajednica postala instrument um, za provođenje vanjske politike Europske unije. To predstavlja situaciju koju su svi pobjednici za Europsku uniju, kako i za ugovorne strane, koje imaju velike koristi od toga što su članovi energetske zajednice. To je ono što znamo ali naravno, evo ove godine obilježavamo desetu obljetnicu te organizacije i mi moramo razmišljati o budućnostima. Što želimo? Mislim da je to zajednički cilj Europske unije i svih ugovornih stanaca da smanjimo jaz između obveza preuzetih za implementaciju i stvarne situacije u ugovornim stranama kako bismo uklonili prepreke interkonektivnosti, kako bismo stvorili pravi pravo pan europsko energetsko tržište, kako bi dalje harmonizirali pravne okvire i kako bi povećali povjerenje ulagača u ugovorne strane. Zbog toga je Europska zajednica prije godinu i pol dana osnovala skupinu za osvrt na visokoj razini e, kojom predsjedava gospodin Ježi Buzek, on je e, na neki način naš pokrovitelj. On će imati tu središnju ulogu i ova slika je uslikana upravo u, toj, u ovoj sobi kada je ta skupina visokoj razini predstavila svoj rad. Tu imamo nekoliko uvaženih e, osoba iz Europske unije, iz ugovornih strana, kao što sam očekao pod predsjedništvom e, Ježi Bužeka. I e, ta skupina nam je pružila mnoštvo novih svježih ideja kako možemo produbiti područje primjene energetske zajednice i kako možemo dovesti tu organizaciju na višu razinu kako bi ona postala trajnim instrumentom za dublju integraciju europskog susjedstva u, u Europsku uniju. U izveću je bilo mnoštvo novih ideja. Ono je objavljeno. O njemu se javno raspravljalo. I to bi trebalo dovesti i do rasprava veznih uz uvođenje amandmana ugovore i to još ove godine vidite tu kako će gledati vremenski okvir. U veljači i ožujku smo imali javne konsultacije sa 66 doprinosa iz e, država od kojih e, mnoštvo od strane država članica koji su sudjelovali u tome, na to smo vrlo ponosni, tu vidite statistike s tim u vezi. A iz te javne rasprave su proizašli je proizašlo nekoliko ideja koje svi podržavaju kako možemo poboljšati energetsku zajednicu. Kao prvo želimo pojačati ulogu civilnog društva, to je vrlo zanimljiva ideja. Kao drugo želimo osnovati parlamentarnu skupštinu. To znači da je ta parlamentarna dimenzija u energetskoj zajednici nešto što nam trenutno nedostaje. To nam je potrebno zato što se na posljedku transpozicija svih tih direktiva odvija u parlamentu i stoga je njihovo sudjelovanje vrlo važno. Zatim isto tako želimo postojeće institucije učiniti učinkovitim, dakle to vijeće ministara, stalna skupina na visokoj razini, tajništvo i tako dalje. A neću ulaziti u dalje, dalje detalje, ali u ugovorima primjećujemo neka neučinkovita rješenja koja moramo poboljšati, e, sveste na višu razinu. Najveća slaboća e, ugovora je postupak za rješavanje sporazuma koje je slično kao na razini Europske unije, ali koje se odvija u okviru e, vijeća ministara. To nije pravosudno tijelo i stoga je to na neki način kaos. To bi trebalo svakako poboljšati. U toj javnoj raspravi smo također govorili o tome da bi trebali možda usvojiti dodatnu pravnu stečevinu veznih uz e, javnu nabavu, primjerice i isto tako je bilo nekih drugih ideja koje neću ovdje detaljno izložiti zato što bi vas time možda time bi vam time možda dosađivao, ali imamo u svakom slučaju jasne smjernice kako možemo poboljšati trenutan način rada ove institucije, kako možemo poboljšati tu organizaciju, zahvaljujući našim e, dionicima. Evo, Europski parlament je malo prije rekao da je energetska zajednica priča uspješnica kada se radi o izvozu energetskih politika Europske unije. Hvala vam. Hvala vam gospodine direktore. Dopustite mi da pozovem naše goste iz ugovornih strana da preuzmu riječ. Gospodin Edward Šalši nam dolazi iz Albanije. A dopustite mi da kažem da Albanija trenutno predsjedava energetskom zajednicom, dakle u ime energetske zajednice, u ime e, predsjedniša energetske zajednice, gospodin Edward Salši. You, can Mikrofon molim. Oh. Oh, U redu, počet ću iz početka. Hvala svima, hvala vam gospodine Buzeku. Hvala prije svega gospodinu Kopaču, s kojim usko surađujemo u proteklih nekoliko mjeseci. Želim pozdraviti i sve kolege iz ugovornih strana, ali isto tako i zastupnike Europskog parlamenta. Velika je čast biti ovdje i sudjelovati na ovako zanimljivom i korisnom sastanku. Albanija još prije nedugo vremena imala problema ne, vezan uz e, neuspjeh e, modaliteta na našem tržištu, održana nedisciplina, e, nedostatno upravljanje poduzećima, neuspjeh i pogoršanje um, mogućnosti testiranja za naše operatere. To je sve nešto što stoji u izvješću energetske zajednice. Dok surađujemo sa Tanjevšom u Beču, razvijamo na neki način drugačiju sliku evo sada upravo i mogao bih reći da smo postigli na predaku u godinu pola Evo, na primjer, rješili smo jedan spor s jednim poduzećem iz Češke i imamo i podršku financijskih institucija koji sada uvelike pomažu Albaniji nakon što su ti sporovi riješeni. Rekao bih da je uspostava financijske discipline nešto što uvelike pomaže tom sektoru. Još prije malo vremena imali smo sustav koji je bio takav da je država bila zadužena, da su lokalne institucije bile zadužene, čitav lanac zaduženosti za kojeg ne mogu više reći da ne postoji, ali možemo reći da smo na pravom putu. Poduzeli smo određen iz mjera koji je po mom mišljenju Albaniju vratio na pravi put. A to ne bismo uspjeli postići bez uske suradnje s energetskom zajednicom u Beču. Zatim, isto tako, u parlamentu i odboru kojem predsjedavam imali smo jedan, jedan zakon koji se zove e, trgovina i okoliš za aktivnosti proizvodnje. Nakon što smo tri mjeseca raspravljali sa svim dionicima u Albaniji, sa pripadnicima civilne društva, raznim vanjskim organizacijama, sučnacima, ali smo isto tako i komunicirali sa našim kolegama, zastupnicima u parlamentima ugovornih strana, razmjenjivali smo naše iskustva i mogu reći da sada na tajništvo energetske zajednice ne gledamo samo kao instituciju na koju se možemo osloniti zbog njenog iskustva, već gledamo na nju i kao instituciju s kojom možemo dobiti konkretnu korist. Izradili smo zakon o energiji, ali smo sigurni da ne bismo mogli imati tako dobar zakon kao što ga imamo sada, da se nismo detaljno konzultirali sa svim partnerima. I još jednom vam želim zahvaliti na tome što smo se postići taj zakon. U razgovoru sa kolegama, zato su zapravo te rasprave tako važne, možemo izmijeniti naše iskustva sa zastupnicima u Europskom parlamentu, ali isto tako i sa parlamentarnim predstavnicima iz ugovornih strana. Raspravljamo o našim slabostima, ali isto tako i na našim jakim točkama. Izvodimo zaključke ne samo vezano uz našu državu, već i na temelju drugih država. I vrlo nam je bilo zanimljivo da je uspostava parlamentarne skupštine sada ideja, to bi bila dobra stvar, to bi bilo onda bolje, jer bi mi kao parlamentarni zastupnici bili bolje informirani o zakonodavstvu koji se trenutno izrađuje, Zašto je pravna stečevina važna za nas, za postizanje energetskih e, ciljeva? Dopustilo bi nam to da bolje nadgledamo energetsku, energetske politike naših vlada, ali isto tako i da izvršimo politički pritisak. Kako bismo uklonili trenutne manjkavosti u provedbi pravne stečevine energetske zajednice. A pomoću uspostave jedne takve parlamentarne skupštine mislim da bismo imali veći osjećaj vlasništva nad e, procesom energetske zajednice. I kao što sam malo prije spomenuo, jedan takav forum Poslužio bi nam da razmijenimo informacije, ali isto tako i da razmijenimo najbolje prakse vezano uz provedbu zakona. Još jednom vam zahvaljujem. Mi pozivamo sve na to da što više sudjeluju tako važnoj institucije u tom važnom radu. Hvala na prezentaciji. Gospođa Aleksandra Tomeć iz Srbije će biti sljedeća govornica. Poštovani gospodine Busek, e, gospodine Kopač, kolege poslanici, podsjetit ću vas da pre tri godine, tačno u ovoj sali, 2012. godine, mnogi od nas ovde smo se sastali E, i neki predlog koji smo tada podneli kao Srbija i kao parlamentarci odbora za energetiku, gospodine Busek, vi ste usvojili i smatram da je današnji dan jako bitan jer je posle tri godine uz pomoć energetske zajednice sekretarijata da umrežimo odbore za energetiku zemalja Zapadnog Balkana, sada podržavati od strane odbora Evropskog parlamenta za nas značajan dan i značajan iskorak. Mi smo se kao zemlje Zapadnog Balkana sastajali više puta u nameri da u ove tri godine e, negde tu zajedničku saradnju e, ojačamo u nadi da ćemo prevazilaziti zajednički sve probleme e, koji se javljaju kao izazovi u samoj energetici. I ono kada govorimo o energetskoj bezbednosti i kada govorimo o investicijama u energetiku i kada govorimo o tržištu i ono što je važno da su nam u tome pomagale i druge međunarodne organizacije na različitim skupovima, ali na svim skupovima nedvosmisleno smo govorili o tome da je potrebno formirati parlamentarnu skupštinu energetske zajednice, odnosno e, da parlamentarci mora da otvaraju pitanja koja jednostavno izvršna vlast jako teško otvara i ti problemi nisu problemi samo u zemljama Zapadnog Balkana, nego su i problemi u razvijenim državama Europske unije. Parlamentarci negde E, dosta toga otvaraju, ali negde uvek traže neke odgovore koje vrlo teško onda izvršna vlast daje kroz određene vrste izveštaja. I taj naš put negde uvek je težak. U e, parlamentarcima je uvek mnogo teže da dođu do istine, ali zato smo birani od strane građana svi, mi u svaka o, svojoj državi i negde to nam je misija i zadatak i uvek ćemo to raditi. Eh, ono što treba reći da je Srbija 2013. godine predsedavala energetskom zajednicom, eh, da je uz pomoć energetske zajednice prošle godine 29. decembra donela nov zakon o energetici da je implementirala treći paket direktiva i ono što treba reći to je da eh, praktično je na putu da otkloni sve one probleme koje ima u smislu odvajanja nadležnosti kada govorimo o proizvodnji i distribuciji e, i električne energije i gasa. Gas pogotovo je jedna od najvećih izazova u Srbiji, ali mislim da smo pronašli taj put. Vlada Srbije u januaru usvojila i takozvani UPPR plan restrukturiranja Srbija gasa i mislim da ćemo taj posao završiti do kraja meseca. Ono što je važno reći da inicijativu za formiranje parlamentarne skupštine energetske zajednice na nama je da je institucionalizujemo, odnosno da negde Evropski parlament i vi na čelu ovog odbora e, iznađete i ta formalna rješenja da jednostavno e, parlamentarna skupština energetske zajednice i formalno pravno postane jedna od važnih institucija koje će imati e, jačati e, poziciju ne samo u smislu e, zakonodavne funkcije parlamenta nego i te kontrolne funkcije i time vi suštinski dajete danas na težini svima nama, znači parlamentima zemalja Zapadnog Balkana, ali ćemo pomoći i povećanju transparentnosti u oblasti energetike, uopšte energetske politike i e, praktično e, bit ćemo pokretači novog e, pristupa energetskoj politici u Evropskoj uniji. U tome jedni drugima trebamo i mislim da u budućnosti E, na ovaj način ukoliko prilazimo rešavanju svih problema svima će nam biti lakše. Mislim da će parlamentarci sada biti svi na jednoj strani, a da će praktično tržišni igrači i igrači koji su od strane države u smislu svih onih javnih institucija koji vrše implementaciju svih zakona biti na drugoj strani i mislim da mi sada imamo veliku odgovornost u toj oblasti u budućnosti ja se nadam i ponovo se zahvaljujem da e, današnji dan treba da bude zapisan u e, istoriji Evropskog parlamenta kao nov početak e, evropske energetske politike. Hvala. Puno vam hvala na vašim primjedbama. Gospodin Aleksandar Damjanović predstavlja Crnu Goru. Izvolite gospodine predsjedavajući i hvala što ste na dnevni red odbora kojim predsjedavate stavili i ovu temu i naravno e, zahvalnost e, gospodinu Kopaču, sekretaratu energetske zajednice, Gizu na podrsi da se evo i po prvi put e, mi kao parlamentarci zemalja kandidata ili zemalja koje su na europskom putu, koje još nisu uvijek u Europskoj uniji, nađemo ovdje u Europskom parlamentu i da zajedno sa kolegama iz Europskog parlamenta razgovaramo o ovako značajnoj temi. Ja ću također e, posjetiti da je gotovo deset godina od potpisivanja sporazuma o osnivanju energetske zajednice pravi trenutak da se ovdje raspravlja o novom početku ili restartovanju uloge i značaja koju energetska zajednica ima u jednom širem europskom energetskom mozaiku i koja korespondira sa naporima koje Europska komisija i Europski parlament čine na definisanju Europske energetske unije i jednom zaokruživanju nove energetske politike koja će kroz energetsku bezbjednost i obezbjeđivanje energetske samodovoljnosti svakako biti vjetar u jedra i samo Europskoj uniji. Želio bih da posjetim da smo aprila 2013. godine kao delegacija parlamenta Crne Gore imali prvi put priliku da kao uopšte parlamentarci jedne od zemalja potpisnica budemo u Beču i damo neki damo neku parlamentarnu dimenziju radu sekretarijata i energetske zajednice da imamo već redovnu priliku da svakog jula mjeseca učestvujemo u prezentaciji izvještaja koju energetska zajednica čini, koji nam svima jeste moćno oruđe kada raspravljamo i o energetskim politikama u našim parlamentima i oni napori koje energetska zajednica čini na jačanju nadzorne uloge parlamenta nad energetskim politikama, odnosno usaglašavanju zakonodavstva, svakako mogu biti valorizovani i kroz ovu ideju koja se danas ovdje čuje, a to je formiranje parlamentarne skupštine energetske zajednice, gdje bi zaista kroz jačanje tog parlamentarnog nadzora i davanje te parlamentarne dimenzije dali dobar doprinos opštoj energetskoj politici u Europi. Ja mogu samo da izrazim očekivanja da će kroz definisanje parlamentarne skupštine energetske zajednice i kroz jačanje veza na polju energetike u smislu infrastrukture, investiranja i svega onoga što povezuje zemlje članice Europske unije sa zemljama kandidatima. Crna Gora je zemlja kandidat na dobrom putu da bude jedna od prvih zemalja koje će biti članica Europske unije, odnosno punopravna članica. Mogu da izrazim očekivanja da će ovakav sastanak i rezultati ovog sastanka samo ubrzati europski put država Zapadnog Balkana, jer je Zapadni Balkan opredijeljen za europski put, a s druge strane da će ovakav sastanak i ovakvi razgovori ovdje u Europskom parlamentu svakako dati puni doprinos onome što sam rekao na početku, a to je jačanju energetske samodovoljnosti i energetske bezbjednosti same Europske unije u tom smislu e, još jednom da se zahvalim organizaciji ovakvog skupa i nadam se e, da će ovakvih prilika za razgovor i razmjenu mišljenja biti i u buduće. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin Besim Begaj iz Kosova. On je sljedeći govornik. Hvala vam lijepa, gospodine Buzek, gospodine Kopač. Dragi e, zastupnici u parlamentu e, zemljalja u regiji kao e, ugovorne strane, zaista mi je čast što sam ovdje danas i što mogu govoriti o vrlo izazovnoj temi i temama ne samo u regiji nego i u cijelome svijetu. Kada govorimo o energiji, kada govorimo o izazovima koje, s kojima se suočavamo kao zemlje, da e, uspostavimo ravnotežu između sigurnosti opskrbe energije, e, cijenama energije i e, pouzdanosti energije. Često sve naše zemlje napreduju vrlo brzo u smislu prijenosa zakonodavstva. Vidio sam prezentaciju gospodina Kopača uz određena izuzeća e, zemlje u regiji zaista dobro e, transponiraju zakonodavstvo u e, odnosu na treći energetski paket, a ja dijelim mišljenje nakon posjete Kosova gospodina Kopača da je to na neki način bilo prerano za neke zemlje koje se suočavaju s određenim izazovima kada trebaju uravnotežiti sve ove tri komponente koje sam spomenuo. Međutim, Republika Kosovo čini sve što može da prenese to zakonodavstvo, vjerojatno ćemo usvojiti u parlamentu u lipnju zakonodavstvo koje je potrebno za energetska integracija, a isto tako radimo i s tajništvom u e, predstavljanju regionalnih projekata koji su bitni za cijelu regiju. Na ovaj popis već smo stavili ovih 400 e, linija sa Albanijom, to je jedan projekt od 18 e, milijuna eura u obje zemlje, a to će nam omogućiti da na neki način optimiziramo i u bliskoj budućnosti integriramo naša energetska tržišta zato što su oni u drugim e, oni se nalaze u drugačijem stanju što se tiče resursa što se ostalih projekata tiče, koji će biti od velike važnosti, e, to su elektrane. Sada imamo jednu tvrtku iz Sjedinjenih država koja je odebrana. E, otvorili smo jedan natječaj e, sada se vrše procjene i vjerojatno će ta investicija ići do jednu milijardu eura. U međuvremenu, kako bismo E, napravili naš posao u regiji, e, moramo imati interkonekciju s Makedonijom i isto tako e, sa sporazum o transmisiji s Makedonijom se mora što prije sklopiti. Veliki izazov za nas je još uvijek članstvo našeg regulatora i našeg operatera u NSOI Tijekom dijaloga sa Srbijom imamo jedan okvirni sporazum između e, vezano za e, kost kost je jedini operater energetski operater i kako bismo otvorili e, vrata članstvu kosa u NSI kako bi onda mogli iskoristiti cijelo kosovsko tržište i da ne bismo imali problema sa transmisijom ovdje je spomenuto E, ospomenuti je mehanizam za rješavanje sporova. Ja sam jednom bio ministar e, energetike i tijekom tog e, te nagodbe vezane za, za spor između troškova i Kosta i mislim da bi takav sustav trebao biti obvezan za stranke, a ne bi se trebalo ići u vijeće ministara jer je to politički politička, politički sustav. Ne smijemo miješati taj politički sustav sa ovom stranom. Isto tako uključivanje parlamenta iz ugovornih strana u e, tajništvo za energetiku e, i e, isto tako stvaranje ove energetske skupštine bilo bi jako bitno jer bismo tako uskladili situaciju ne samo na izvršnoj razini nego isto tako na razini institucija koje se bave izradom zakona. Hvala lijepa na ovoj prilici koju nam je dao Europski parlament, a zahvaljujemo i tajništvu na podršci E, koju nam daju već deset godina e, da e, napredujemo i da se integriramo u energetsko tržište u regiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Mi smo domaćini 16 zastupnika u parlamentu, ugovornih strana iz energetskog iz e, e, zemalja koje su e, ugovorne strane energetske zajednice, možda još netko želi uzeti riječ s vaše strane? Izvolite. Možda ova gospođa. Mogu li vas zamoliti? Ako možete se predstaviti. Dame i gospodo, ja se zovem Olga Bjokova i ja ovdje predstavljam Ukrajinu. Željela bih se nadovezati na ovim zahvalama koje su moji kolege vam e, dali. E, mi smo zaista sretni što smo ovdje i drago mi je što mogu izvijestiti u ime jedne zemlje koju, za koju je gospodin Kopač rekao da napreduje usprkos ratu koji se vodi u Ukrajini, usprkos vrlo teškim okolnostima E, gospodin Kopač je rekao da smo zaista proveli jednu od najtežih reformi koje smo započeli što se tiče slobodnog tržišta e, za plin. Prihvatili smo upravo novo zakonodavstvo koje vodi našu zemlju bliže Europskoj uniji i koje nam daje mnoge mogućnosti e, i Europskoj uniji i Ukrajini u smislu tržišta plina. Još uvijek radimo na velik nekim zakonodavnim promjenama što se tiče nezavisnih institucija i regulatora i e, naravno promjena na tržištu e, električne energije. E, surađujemo sa Europskom unijom, e, posebno sa tajništvom za energijom, kako bi uveli promjene koje će nas dovesti bliže Europskoj uniji. Međutim, imamo i neke izazove na našem putu kako bi naša zemlja bila neovisnija i e, učinkovitija u smislu energije. E, vrlo, nas, e, vrlo smo zabrinuti zbog načina na koji neke zemlje primjenjuju neke, neka pravila E, vezana za energetiku u vezi sa Gazpromom. U Europskoj uniji svi pokušavaju diversificirati svoje resurse što se tiče opskrbe plinom, a mi vidimo određene, određene prijetnje neovisnosti Ukrajine e, u odnosu na neke, e, neke zemlje koje pokušavaju kao Slovačka učiniti, staviti na raspolaganje neke plinovode između Slovačke i Ukrajine. obzirom da Gazprom koristi neke e, pravne e, jazove kako bi e, blokirala Ukrajinu, ne znam da li postoji uloga Europske unije i E, tajništva e, za energetiku da nam svima pomogne da dobijemo e, slobodnije tržište i kako bismo mogli koristiti ova pravila iz trećeg paketa kao i sve ostale zemlje. Zaista bismo pozdravili savjete i podršku svih drugih zemalja, želimo nove ideje na koji način većina naših zemalja može postati manje ovisna o jednom o jednom izvoru energije u smislu naravno e, mreže koje, koje povezuju naše zemlje. Hvala gospođo. Gospođa Nikola Avrinović. Moram reći da je e, Ukrajina bila prošle godine, je predsjedavala energetskom zajednicom, dakle 2013. je to bila Srbija. A sljedeći govornik, ako vas mogu zamoliti za riječ novom skupu. Ja sam Dragan Cuklev. Eh, if you, if you could introduce yourself, because you don't know. Uh, your, your name, please. And Dragan Dragan Cukov Član Komisije za ekonomije u Skupštini Republike Makedonije. Cuklev, ja. Okay, thank you. Okay. Hvala na mogućnosti da se obratim na ovom skupu. Znači, ja ću se u svom osvrtu osvrnuti na kritike sekretarijata energetske zajednice koje su isporučene Makedonije u proteklih nekoliko tjedna i u koji se odnose pre svega na liberalizaciju tržišta električne energije i liberalizaciju tržišta plina. Kad su u pitanju kritike oko tržište plina, Makedonija je ispunila sve obaveze od drugog energetskog paketa u domenu plina, dok obaveze od trećeg energetskog paketa su sastavni dio zakona za energetike koji je u E, koji, se, koji je, dala, koji je slan, e, pošaljen na mišljenje i analizu do sekretarijata energetske zajednice. Oko kritike koje se odnose na uh, finiširanje liberalizacije tržište električne energije Makedonija je prešla na, tako da kažem, fazno finiširanje liberalizacije tržište električne energije koje će se da se sprovodi u, u narednih pet godina, ali unatoč tom Makedonija ima više od 40, još od lanske godine više od 45 procenata liberalizirano tržište električne energije i u skladu sa dostupnim informacije na tržište električne energije u Makedoniji aktivni su pet snabdevača električne energije od šest licencovanih, što znači da su stvoreni odlični uvjeti za funkcionisanje jednog konkurentnog tržišta električne energije. Nije samo stvar da donesemo pravni okvir za liberalizaciju električne energije, a da nisu sazrijeni uvjeti za jednog istinskog konkurentnog tržišta električne energije. Cena e, odlagajne procesa liberalizacije, odnosno fazno finiširanje procesa liberalizacije tržište električne energije odnosi se na liberalizaciju tržište za domaćinstva ne samo Makedonija, već i sve ostale države u regionu kad je u pitanju cena električne energije za domaćinstvo u nekoliko proteklih dekada je bilo je bila znatno nižija u uporedbi sa, sa ostalih potrošača, iako troškove za distribuciju električne energije do ovih potrošača su, su najveća. I dolazak do, do jedne realne cene za eh, energije koje se isporučuje do domaćinstva nimalo nije ni lak ni eh, eh, kratak proces, mislim da je dugačak, treba da bude dugačak proces, i u skladu s time se i Skupština Republike Makedonije odlučila za ovo fazno finiširanje procesa liberalizacije električne energije jer postoji e, velika opasnost od e, e, rast cijena električne energije i udar, i životni standard građana. To ne znači da se Makedonija odkazala od liberalizacije električne energije. Stvar je samo oko fazno finiširanje liberalizacije koje zavisi od e, potrošna e, potrošača u toku e, prethodne godine. Oko suradnja sa ruskim partnerom mislim da ne radi se o nikakvom nepoštovanju drugog i trećeg energetskog paketa kad je tržište plina reč. znači e, suradnja sa ruskim partnerima je samo na dio izgradnja magistralnog voda plina koji se e, e, koji je u potpunom vlasništvu Republike Makedonije, a izgradnja se izveduje u skladu sa kliriškog duga koja što je Eh, Rusija imala prema Makedonija još od eh, bivše države. Hvala vam puno. Thank you. Thank you for your remarks. Hvala. Sljedeći govornik. Ako se možete predstaviti. Dakle, gospodine predsjedatelju, ja vas lijepo pozdravljam. Ovdje se sa mnom u izaslanstvu Bosne i Hercegovine nalazi gospodin Kadić. Dakle, ja vjerujem da vi, većina vas ovdje znate da je u Bosni i Hercegovini sustav parlamentarni da imamo povjerenstvo jednog i drugog doma, tako da je gospodin Kadić u jednom domu povjerenstva, a ja sam u drugom koje se bavi ovim pitanjima. Žao mi je također što danas s vama nisu mogli biti predsjedatelji ova dva povjerenstva, nažalost ni gospodin no, Kadićev, ni moj predsjednik povjerenstva gospodin ovaj, Momčan Novaković i gospodin Radmanović, ali evo mi ćemo nastaviti dakle, da prenesemo dojmove sa ovoga skupa. Svakako da zahvaljujemo što smo, bili, što smo danas u mogućnosti prigodi da govorimo o ovome. E, o ovoj vrlo važnoj temi i za nas u Bosni i Hercegovini. Naime, e, što je gospodin moj kolega iz Makedonije govorio, dakle o kritikama koje su dobili, naravno da mi i nemam namjeru da danas ovaj, odgovaram ovdje na, ta, na tu vrstu pitanja, neke, neke ste odgovore dobili i dosta je to kod nas ozbiljniji ovaj, su problemi. Međutim, također vaše strpljenje i vaša volja da nam pomognete ovaj, presudna u našem slučaju i mi se nadamo da će ona i dalje postojati. Naš parlament je eh, konstituiran, eh, evo, eh, znači u listopadu prošle godine smo imali izbore i mi smo evo pola godine u ovom sazivu. Ja sam novi zastupnik u domu, kao i gospodin Kadić, i mnogo je toga što se mi prvi put susrećemo. Dakle, nama često puta fali kontinuitet odlučivanju. Mi smo pristupnici ovoga sporazuma, 2006. godine smo ga ratificirali, međutim, kao i sa mnogo što šta kod nas dolje imamo ovaj problema, tako je u ovoj vrlo važnoj oblasti našeg života i života uopće Zapadnog Balkana, odnosno istoka Europe, i mi nemamo druge, i ja vjerujem da vi to znate, nego dakle, biti dio Europske unije i to je naš jedini put i sve ono što mi ovaj, činimo dolje pokušavamo dakle, da u dobroj volji i namjeri da učinimo i konkretne eh, ovaj, poteze da do toga dođe. Dakle, <clears throat> mislim da će i mi mislimo da će ovo omogućavanje da stupi na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti jedan novi vjetar i da ćemo mi dakle na tragu izjava koje smo potpisali oba doma parlamenta i naši lideri politički koji su to učinili da ćemo imati mogućnost dakle da ovaj, se snažnije uključimo u sve procese, a ovaj osobito i također se meni osobno sviđa, a vjerujem i gospodinu Kadiću, da, da smo u mogućnosti da kao parlamentarci dakle radimo e, na rješavanju ovih pitanja i e, implementiranju obveza koje stoje pred nama i čini nam se da je, e, meni se bar čini ovo vremena koliko sam pola godine u parlamentu, da je dakle izravnih informacija od izvršnih tijela vlasti koja su možda bila dužnija da provode određene sporazume i obveze koje su preuzeli prema sporazumu, da prenesu u parlament, odnosno da ih implementiraju, pa nisu. Ja se nadam da ćemo mi parlamentarci možda dati neku novu snagu i ovaj, omogućiti da se ono što smo preuzeli kao obveza provede i da ovaj, bude onako kako smo zapravo i preuzeli obvezu. E, ja se dakle ipak zahvaljujem na mogućnosti da govorim i zahvaljujem u ime gospodina kavića i sebe i dakle još uvijek inzistiram na vašem strpljenju i strpljenju kolega koji su također ovaj, potpisali sporazum zajedno s nama Evo mi ćemo učiniti sve što možemo u ovom mandatnom periodu, a nadam se da će to biti učinkovitije nego što je bilo do sada, da ove naše preuzete obveze izvršimo. Hvala vam lijepa na mogućnosti da govori. Hvala, gospodin Nikola Lavrinović. Vi zastupate Bosnu i Hercegovinu, dakle vi predstavljate budućnost energetske zajednice jer ćete vi na godinu biti u predsjedništvu. Želi li se još netko javiti za riječ? Gospođo, izvolite. Možete li se predstaviti? Hvala. Velika mi je čast što sam ovdje danas s vama. Moj kolega iz Makedonije vam je dao detaljne informacije o situaciji u Makedoniji, pa neću ulaziti u te detalje. Međutim, želim reći sljedeće. Mi smo čvrsto opredjeljeni da ispunimo obaveze iz ugovora. Uvjeravam vas da Makedonija nije odustala od tih obveza. Mi smo ih samo odgodili, ne znam je li to bilo ispravno ili ne, ne bih ulazila u te detalje. Ja bih e, samo nešto dodala onome što je već rečeno, a to je da je situacija u Makedoniji vrlo složena. Na kraju želim podržati ideju o uspostavi parlamentarnog odbora o energiji. Možda je sada rano govoriti o detaljima. Samo želim dati mali prijedlog, pa vas molim da to imate na umu kad razmišljate o detaljima, a to je da ako ima više od jednog člana e, po državi da budu zastupljena e, i pozicija i oporba e, kako bi se moglo surađivati i e, podizati svijest javnosti o potrebi e, bolnih reformi, ali i o dobrobitima takvih reformi. Puno hvala. Gospođo Nora Aliti na vašim opaskama. Želi li se još netko javiti za riječ? Da, izvolite. Stefan Kreange iz Republike Moldove. Gospodine predsjedniče, gospodine Kopač, želim vam izraziti zahvalnost zbog časti što ste me pozvali da ovdje predstavljam Republiku Moldovu Želim vam se zahvaliti i na podršci koju dajete Republici Moldovi, a osobito podršci država članica Europske unije te Rumunjskoj koja stoji uz nas i koja nam je pomogla e, stvoriti mrežu prirodnog plina koja je alternativa mreži koja sada postoji prema istoku a istovremeno želim se zahvaliti i kolegama iz Ukrajini na podršci koju su nam dali kada je riječ o električnoj energiji. Želim podržati i stvarnu podršku tajništva energetske zajednice kako bismo prilagodili svoje zakonodavstvo trećem energetskom paketu. Republika Moldova ostaje na tom putu E, preuzimanja zakonodavstva. Za 2015. godinu ulažemo velike nade u to da će parlament e, donijeti važne zakone koji su usklađeni sa europskim zakonima. To su zakoni o obnovljivim izvorima energije, prirodnom plinu i ostalom usporedbi s drugim ugovornim stranama Republika Moldova ne može provoditi energetsko tržište koje ima stvarnu konkurenciju, a da pri tome ne izgradi potrebnu infrastrukturu. E, Republika Moldova se nalazi u vrlo specifičnoj situaciji. Geopolitička situacija u području i ta specifična situacija stvaraju velike poteškoće pri postizanju tih ciljeva. No kao što je spomenuo gospodin Kopač, Republika Moldova i dalje pokazuje E, da je čvrsto opredijeljena za Europsku uniju kao i narod Moldove. Hvala na ovim primjedbama. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne vidim nikoga. Stoga molim našeg dopredsjednika gospodina Miroslava Ransdorfa želi li se netko od kolega iz Europskog parlamenta javiti, netko od zastupnika. Gospođa Kapo, imate riječ. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Direktore Kopač, uvaženi gosti iz zemalja Zapadnog Balkana. Hvala vam što ste došli k nama, bilo je važno da imamo ovaj dijalog deset godina već ostavljamo o tim pitanjima i već smo i u veljači ove godine imali priliku e, u okviru dijaloga u Ankari sa turskim ministrom za energiju tražiti tu razmjenu mišljenja. Prije svega se tu radilo o interkonektorima, to je dakle isto tako jedna važna tema za Europu i za Zapadni Balkan. Drago mi je što čujem da ulažete velike napore u provedbu europskog zakonodavstva, prije svega na području energetike, i da su mnoge države provele pa, teči paket o energiji. Evo čuli smo da će Moldova to ove godine pokušati provesti. Moram vam reći da postoje određene države članice Europske unije koje do dan danas nisu provele teči paket. Stoga vas pohvaljujemo na tom načinu na koji ste vi to učinili. To je važno za vas, eh, dakako, ali isto tako i za cijelu Europsku uniju. Gospođa iz Ukrajine danas rekla da možemo mnogo toga naučiti iz toga e, kada radimo na tome da budemo energetski autonomni. Sutra se nadam da ćemo usvojiti izvješće Sautargas. To je izvješće gdje se radi o europskoj strategiji energetske sigurnosti i ja pretpostavljam da bi se to izvješće moglo dati prevesti i na nekoliko jezika iz vaših država članica kako biste onda mogli razmisliti o tome i na nacionalnoj razini, dakle kako možete postati energetski samozostatni i autonomni. Danas smo se više puta osvrnuli na to koliko je važno da se osnuje parlamentarna skupština. Bilo bi važno da tu budu kao članovi, kako članovi vlade, tako članovi oporbe. Mislim da je to dobra ideja, to je jedna kolegica rekla. Tako bismo mogli imati boljih rezultata od samih rasprava na nacionalnoj zini. Drago mi je što je to sada ideja i što će se gospodin Buzek jako angažirati za to da se ta parlamentarna skupština pokrene što prije. Ako se mogu kratko osvrnuti na izvješće koje nam je danas predstavio gospodin e, Kopač, vi ste naravno s pravom ustvrdili da što se tiče ciljeva na području energetike, energetske sigurnosti, ni Europska unija ne može ostvariti u dovoljnoj mjeri svoje ciljeve ako nema dostatne suradnje sa susjednim državama to su sve isto tako i države koje žele jednog dana pristupiti Europskoj uniji. Dakle, to je važno ne samo za te države, nego i za cijelu Europsku uniju i stoga mi je drago što danas imamo ovu razmenu mišljenja u ovoj godini kada je i deseta objetnica. U Beću, zatim u Kolovozu ćemo imati sljedeći krug rasprava i nadam se da ćemo moći dakle brzo raditi na tome da dalje razgradimo, izgradimo energetsku zajednicu. Hvala. Hvala, naš potpredsjednik gospodin Reinstorf. Ćao. Hvala. Nedavno je Aleksandar Novak, e, ministar za energiju Ruske federacije, rekao da Ruska federacija ne može prihvatiti nakon 2019. godine e, da plinovodi idu e, iz Rusije preko Ukrajine u Europu i da Europa mora koristiti turski tok. Možete li nam reći nešto više o tome? Jer jasno je da e, plinovodi preko Ukrajine više neće funkcionirati i da ćemo možda morati njih zamijeniti turskim tokom. Zahvaljujem kolega. Ne vidim da se bilo tko drugi javlja za riječ. Dakle, direktor, odnosno tajnik energetske zajednice u Beću. Sada ima zadnju riječ. Hvala. Postavljena su tri pitanja. Dakle, prvo se javila gospođa Bilakova iz Ukrajine koja je spomenula problem s kojim se suočava Ukrajina a to je da plinovodi na granicama Ukrajine sa državama Europske unije e, nisu tretirane jednako kao i, i plinovodi unutar energetske zajednice. To je stvarni problem. Ugovorne strane energetske unije su punopravne članice Europske unije ili E, šireg tržišta plina i struje Europske unije moraju e, prenijeti e, pravnu stečevinu, ali nemaju iste interkonektore kao i Europske unije između, kao i države Europske unije između sebe, na primjer. Upravo zato Eh, je prošle godine odobrena interpretativna nota eh, koja je formalno izjednačila sve te interkonektore tako da su sada stvari pravno pokrivena, ali u stvarnom životu u praksi još uvijek postoje neki problemi. Eh, tajništvo energetske zajednice ne može se direktno time baviti jer mi nismo E, kompetentni, odnosno nemamo nadležnost za bilo što e, na e, teritoriju Europske unije, to tu nadležnost ima Europska unija, to nije jedini problem koji je spomenula gospođa Bilak, također postoji problem Eh, interkonekcija između Ukrajine i Rumunjske, eh, riječ je o plinu. Dakle, komisija u suradnji s nama rješava te probleme i nadamo se da ćemo uspješno naći rješenje. Drugi komentar je iznio gospodin Cuklov iz Makedonije. E, koji je bio pomalo kritičan prema e, sekretarijatu zbog naše kritike e, upućene bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji jer nisu na vrijeme liberalizirali tržište električnom strujom. To je istina. Mnoge E, države članice Europske unije su kasnile s potpunom liberalizacijom i još e, e, nekih 15 država članica regulira cijene za konačne potrošače bilo kroz vladu, bilo kroz regulatora. Ali što je učinila Makedonija? Ona nije samo nastavila regulirati cijene, to ne bi bilo ništa neobično jer čak i takve cijene moraju odražavati troškove, ali su usvojili odredbu u zakonu gdje potrošači nemaju pravo birati svog dobavljača. Dakle, još pet godina e, im je zabranjeno birati dobavljača, a to je osnovno pravo europske vrijednosti e, se grade na mogućnosti izbora u tom slučaju to je vrlo e, E, e, jasno, e, jasan prekršaj tih europskih vrijednosti i to moramo nadvladati. Mi smo zato kao tajništvo pokrenuli postupak u slučaju kršenja pravila. Mi smo sretni kad možemo nekoga pohvaliti, ali po ugovoru imamo i ulogu policajca i kad vidimo da nešto ne funkcionira mi moramo pokrenuti postupak. Nitko baš ne voli policiju, ali ona je potrebna i e, to smo i javno naglasili. I naravno da nismo zbog toga vrlo popularni. A treće pitanje, odnosno treći komentar je iznio gospodin Ranzor o turskom toku. U poslovanju plinom dopustite mi da koristim ovakve izraze, postoji toliko blefiranja, e, postoje velike ideje, ali stvarnost treba se za stvarnost je, e, treba opipljive pogatke. Nema sporazuma između Rusije i Turske i e, nemoguće je to izgraditi u roku koji je najavila Rusija javno. Možda će biti i jedna cijev e, koja će e, imati kapacitet od e, samo 15 milijardi kubičnih metara, a to je upravo ona količina koja se sada iz Rusije E, vodi preko Ukrajine do Turske za internu potrošnju u Turskoj. Oni će možda zaobići Ukrajinu, ali samo za onu količinu koja ide u Tursku. I ja sam uvjeren da se neće dogoditi ništa drugo, a sve goleme količine e, plina koje danas teku iz Rusije prema Europi će i dalje teći preko Ukrajine i nakon 2019. godine i nakon 2020 2025. pa i nakon 2030. Mnogi od ovih ugovora su dugoročni ugovori između Gazproma i e, ogromnih europskih e, plinskih poduzeća i e, u tim ugovorima postoje čvrste odredbe da E, taj plin mora ići preko Ukrajine. Dakle, Gazprom e, bi morao mijenjati te ugovore, čak i kad bi postojao plinovod preko Turske, ali njega neće biti. Dakle, mislim da je sve ovo samo bajka. I mislim da moramo sagledati stvari e, u okviru onoga što je fizički moguće. Dakle, ja se ne bih bojao da će se dogoditi nešto dramatično a ono što je najvažnije je da je e, Ukrajina e, prenijela treći energetski paket, ona je transparentna, ona dobrovoljno objavljuje e, sve podatke o tokovima plina i poštuje pravila Europske unije. Mislim da je to najbolje jamstvo za daljnju sigurnost snabdjevanja plina iz Rusije za Europu. Neće biti nekog drugog toka, ali dovoljno sad o tom plinu. Ja bih samo želio zahvaliti svima još jednom što ste nam dali ovu sjajnu priliku. E, mislim da je ovo tek početak jednog dugotrajnog procesa i uspostavom parlamentarne skupštine trebalo bi okupiti susjedstvo Europe e, i Europsku uniju i oformiti doista pan europsku ne samo energetski prostor nego i politički prostor što će pomoći svima nama bit će korisno i građanima Europske unije i građanima naših najbližih susjeda i to treba biti situacija u kojoj svi pobjeđuju. Vjerujem da će tako i biti. Još jednom vam zahvaljujem profesoru Buzek što ste vodili cijeli taj e, proces, ne samo danas, već i cijeli proces koji preobražava energetsku zajednicu u trajnu paneuropsku organizaciju koja je šira od same energetske misije koju ima. Hvala gospodine direktoru. Istina je da sam prošle godine 2014. E, desetke sati provodio e, raspravljajući o energetskoj zajednici s vodećim stručnjacima iz europskih zemalja, iz Austrije, Italije, Francuske, Srbije, e, bivše Jugoslavenske republike Makedonije, Ukrajine. E, to su sve bili stručnjaci, a raspravljali smo o samo jednom problemu, o budućnosti e, energetske zajednice. E, mi želimo stvoriti situaciju u kojoj su obje strane zajedne, zadovoljne, gdje obje strane osjećaju da su pobjednice. to je počelo 2006. godine e, i imamo niz prijedloga u našem izvješću e, o partnerima na različitim razinama. Neke su na ministarskoj razini, neki ako vidite mogućnost da to uvedete, potreban je novi ugovor. Znam da to nije tako jednostavno, ali svi ovi koraci naprijed su jako važni i treći energetski paket je jako važan a na vama je da odlučite koliko daleko želite ići u stvaranju internog energetskog tržišta za cijelu EU. uniju. Koji je naš glavni cilj? Stvoriti energetsku uniju, ne za dva, samo za 28 država članica Europske unije, već za najmanje 36 europskih zemalja energetska unija jer nam je potrebna bliska suradnja s našim susjedima, a i vama je potrebna suradnja s Europskom unijom. To je očigledno, a to ste i sami rekli. Dakle, s te točke gledišta ovo je bilo vrlo plodonosan sastanak. Ja sam zadovoljan da ste vi spremni na nastavak suradnje i želim vam sve najbolje e, u donošenju svih odluka za energetsku zajednicu. To će za vas biti vrlo korisno ja imam iskustva iz povijesti moje vlastite države, to je i za nju bilo vrlo korisno, a korisno i za cijelu Europsku uniju. Zahvaljujem direktore na vaše izlaganju i zahvaljujem svima koji su govorili, pa do sljedećeg sastanka. Zahvaljujem kolege. Okay, dear friends, from dobro, e, dragi prijatelji iz svakog odbora i sljedeća točka dnevnog reda je jako važna, kao što znate, do predsjednik Europske komisije će biti ovdje s nama za nekoliko minuta, pa vas molim ne napuštajte dvoranu, molim vas mirno e, pričekajte, on će doći za pet ili šest minuta, bit će prezentacija digitalnog jedinstvenog tržište. Dakle, ne energetsko jedinstveno tržište, nego digitalno. Hvala. introductory day. Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, after a short break, some of our... Možemo nastaviti sada nakon stanke, neki kolegi su nestali, ali možda će se vratiti za koju minutu, jer tu se radi o stanci, dakle to znači da svatko može otići nekamo. Vrlo mi je drago što je objavljena strategija o jedinstvenom digitalnom tržištu koju smo dugo očekivali e, prije koji dan, e, to je danas i gospodin Ansip je tu s nama. Europska unija je potrebna digitalna unija, to je naš cilj, to je naša zadaća. Jedinstveno digitalno tržište predstavlja svakako korak u pravom smjeru. Digitalna unija se širi nevjerojatnom brzinom, te na to moramo hitno odgovoriti. nova radna mjesta, a isto tako i smanjenje troškova javne uprave. To je sve u nadležnosti našeg odbora za industriju i energiju. To je ono što nas već nekoliko godina zakuplja. Mi smo odgovorni za informacijsko-komunikacijske telekom, tehnologije, za e, paket komunikacijama i za sva pitanja vezana uz digitalnu agendu, digitalnu ekonomiju. Moramo ponovno postati predvodnici po pitanju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao što je to nekoć bio slučaj, moramo isto tako se pobrinuti da telekomunikacijski sektor bude e, kralježnica digitalne ekonomije, digitalnog društva. To je bitno za naša mala i srednja poduzeća, za našu privredu, a i za e, pojedince, dakle za sve naše građane. Želimo da se dobro isto tako upravlja sa tome da se industrija Industri 4.0 bolje pretoči u ekonomsku privredu tako da e, se to učini odživim kako bi Europska unija bila što konkurentnija. Stoga, gospodine potpredsjedniče, drago nam je što se možemo baš danas sastati s vama i zamolio bih vas za vaš uvodni govor Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Kao prvo bih vam htio nahvaliti na ovoj prilici da vam predstavim strategiju o jedinstvenom digitalnom tržištu na sam dan e, njenog usvajanja. Imali smo konstruktivnu suradnju, vrlo dobar timski duh u komisiji, unutar kruga mojih kolega, a i s vama, sa svim kolegama iz Europskog parlamenta. Vrlo mi je drago što imamo i realistični plan puta sada za nas kako bi se mogli kretati na pravom putu više četiri pol godina. Svi moji kontakti s vama su mi jednoglasno rekli da nam je hitno potrebno jedinstveno digitalno tržište. Očekivan utjecaj na gospodarski rast u Europi svi eh, prepoznaju. Buduće bi politike trebale potaknuti inovaciju, potaknuti kreativnost, zaštititi potrošače, a isto tako i zajamčiti konkurentnost. Trebamo se riješiti prepreka koje su nastali diljem godina i dopustiti poduzećima da iskoristi potencijal tržišta sa naših 500 milijuna ljudi bez prepreka ili diskriminacije. To je nešto što se neće dogoditi preko noći. Strategiju jedinstvenom digitalnom tržištu bi trebalo savjeti dobar teme da to učinimo tako što ćemo se usredotočiti na tri stupa koje su međusobno povezane. kao prvo bolji pristup e, za naše poduzeća i za naše potrošače digitalnim uslugama i digitalnoj robi diljem Europske unije. Kao drugo, za jedinstveno digitalno tržište i njegovo dobro funkcioniranje potrebna nam je visoko kvalitetna infrastruktura koja će glatko e, raditi diljem Europske unije. Također moramo stvoriti prave, pravedne uvjete E, u tom okruženju. Trebamo maksimizirati potencijal rasta digitalnog gospodarstva. Digitalizirana industrije je važno za gospodarski rast, za stvaranje mjesta, za poticanje novih poduzeća i za inovacije. Danas ću se pokušavati usredotočiti na aktivnosti koje ćemo provesti pod drugim i trećim stupom no kao prvo bih htio reći koju riječ o TSM-u. Imamo tu jedinstvenu priliku da ostvarimo konkretne rezultate veznih uz roaming, to ne bismo trebali propustiti. Što se tiče koordinacije spektra, to je naša, naš glavni prioritet, to je jasno ugrađeno u strategiju jedinstvenom digitalnom tržištu. Bez boljeg korištenja spektra nećemo imati automazirane aute, niti takozvani Internet of Things, to su samo neki od primjera. Tehnologija je vrlo inovativna, to mijenja čitave sektore i to mijenja tradicionalne oblike poslovanja. No, postoje mnogo zavidnice vezane uz platforme kada se radi o kontroli podataka, o pretjeranom utjecanju, pretjeranoj moći za pregovaranje ili o tome da Postoji na navodi da neke platforme zaobilaze e, standarde vezanih uz sigurnost e, na nacionalnoj razini. Prije nego što se obvežemo na dalje aktivnosti, komisija namjerava kasnije ove godine provesti podubljenu analizu uloga platforma. Industrija je jedna od, jedan od stupova europskog gospodarstva, imamo dva milijuna poduzeća, 300 milijuna radnih mjesta, jedna trećina dodane vrijednosti Europske unije i 60% e, rasta u produktivnosti. Korištenje naprednih digitalnih tehnologija je i dalje slabo, manje od 2% europskih poduzeća u potpunosti iskorištava se mogućnosti takve tehnologije, 48,1% ih uopće ne koriste. Industri 4.0 tu se radi o senzorima, o povezanosti i o konceptu Internet of Things, ali se isto e, tako radi i o standardima i o interoperabilnosti. Zajednički tehnički standardi su širi ako se radi preko granično i preko sektorski. Komisija će predstaviti e, plan za jednaku standardizaciju diljem sektora kao način da se pojača pružanje naosnovnih usluga, transport, energetika i zdravstvene usluge, primjerice kao i Internet of Things, korištenje podataka i analiza podataka predstavlja velik potencijal za rast u uh, fleksibilnosti, konkurentnosti, uh, inovativnosti diljem svih ekonomskih sektora. Internet, e, osobni uređaji, sateliti, mali uređaji, industrijski strojevi stvaraju više od 1,7 milijuni milijardi bajtova podataka svake minute u svakom danu. No, moramo se pobrinuti da su podaci zaštićeni na odgovarajući način. Samo na taj način poduzeća i korisnici mogu potpunosti imati poverenja u e, te usluge i koristiti ih. Imamo strukturu, imamo i određena pravila o zaštiti podataka i na temelju toga ćemo predstaviti inicijativu o slobodnom koljanju podataka unutar, unutar jedinstvenog tržišta. E, pokušat ćemo ukinuti prepreke veznih uz vlasništvo interneta, lokalizacije, e, pristupnosti što se tiče sigurnosti mreža, predložit ćemo da se uspostavi javno-privatno partnerstvo o, o tehnologijama vezanih uz kibernetičku sigurnost. No, ako stvarno ozbiljno želimo digitalizirati naše gospodarstvo, naše društvo, onda je od ključnog značaja da isto tako promičemo i e-vladu. Jedinstveno digitalno tržište i strategija Tiče se isto tako i modernizacije e, javnih usluga kako bi se mogle javne usluge pružati i granično diljem država članica. Želimo da se poduzeća lakše mogu kretati i širiti diljem Europske unije. Ja podržavam inkluzivno jedinstveno digitalno tržište na kojem će građani i poduzeća imati dostatne vještine i moći će iskoristiti više jezične elektroničke usluge, interoperabilne usluge od e-trgovine e, do e-zdravlja. Stručnost će biti temelj za pokretanje budućih inicijativa, za obuku te komisija planira predstaviti novi akcijski plan za e-vladu za razdoblje 2016. do 2020. Zbog vremenskih ograničenja neću ući detalje vezni uz inicijativu pod prvim stupom strategije o jedinstvenom digitalnom tržištu. Naravno da je važno spomenuti koje će koristi ova strategija donesti našim potrošačima tako što ćemo imati jedinstvene i učinkovite propise o sklapanju ugovora prekogranično. Evo nekoliko informacija imat ćemo na primjer um, odredbu vezanih uz um, autorska prava koje će biti ujednačeno vrediteljima Europske unije. Također ćemo se na taj način prilagoditi brzim porastom u potrebama građana i tako ćemo isto tako spriječiti geografsko lociranje. Geografska lokacija ne bi trebala postojati, mi to ne prihvaćamo u fizičkom svijetu, te to stoga ne bismo trebali prihvatiti ni u digitalnom svijetu. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Sada je vrijeme za pitanja i ja sam spreman za njih. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Sada prelazimo na predstavnike kluba zastupnika. Kao prvo predstavnik europskih pučana, to je gospođa Deka Silovera koja je naša izvjetiteljica za paket o telekomunikacijama. Gospodine potpredsjedniče Ancipe, dobrodošli ovdje u odboru ITRE na ovom vrlo važnom danu, jedinstvenom danu, jer se danas radi o strateškom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta. Kao da je to bilo jučer, kada ste ovdje nastupili pred naš odbor i kada smo po prvi put razgovarali o toj temi. Ono što ste danas predstavili, ono što je komisija predstavila, to je doista nešto sveobuhvatno. To su značajni elementi za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta u Europi. To je ono što nam je potrebno kako bi se dalje moglo razviti digitalno europsko gospodarstvo, kako bi postalo internacionalno gledano konkurentno. U te svrhe nam je potrebno to jedinstveno digitalno tržište, to okruženje i moramo konačno jednom za svakda dovršiti s tom fragmentacijom koja samo može naškoditi e, europskom jedinstvenom tržištu kada se radi o digitalnom tržištu. Ne želim sada uopće se osvrnuti na sve ove prijedloge koje Europska komisija iznosi. Mislim da u povijesti nikad nismo vidjeli ovakve napore Mislim da je to doista vrlo zanimljiv pokušaj da se osvrnemo na razvoje do kojih je već došlo na području e, digitalnog svijeta u društvu, ali i u privredi. Mislim da je dobro da vrlo hitno s ovime krenemo. Hvala vam još jednom. Još jednom hvala vam na ovoj podršci koju nam pružate zato što je ovo zapravo kao neki način predigra za dovršetak jedinstvenog digitalnog tržišta, za sve ono što će još uslijediti. Mislim da ovdje imamo jednu jedinstvenu priliku i uvjerena sam u to da će se sad Europski parlament u potpunosti baciti na posao kako bi onda to vrlo brzo uspjeli završiti u suradnji sa vijećem i sa komisijom. Samo bih kratko naglasila jednu, jednu stvar, jednu točku koja je meni posebno važna. Pri realizaciji tog projekta imamo jedan odlučujući faktor, to je vrijeme. Postupci donošenja odluka su zbog e, opravdanih razvoja, razloga veznih uz razvoj Europske unije vrlo dugotrajni, imamo fazu konzultacije, e, fazu zakonodavstva, kada se dakle to predstavlja parlamentu, kada se dakle moramo dogovoriti s vijećem. Za to je potrebno vrijeme. Kod direktive nam je potrebno još i više vremena, zato što onda imamo još i nakon toga razdoblje implementacije. To se ne poklapa sa brzinom s kojom se razvija digitalni svijet. Ako nam je cilj što brže provesti ovo sve, onda, evo sada ću završiti, evo sada, onda bi bilo dobro kada bismo se potrudili provjeriti razne inicijative i iz njih izdvojiti one aspekte koje već sada možemo provesti i koji bi mogli dati značajni doprinos tome da iskoristimo poticaje jedinstvenog digitalnog tržišta. Evo, evo sada predsjednik prekida govornicu. Na primjer, tržište E, možda imamo sada već nešto što bi nam moglo pružiti da vrlo brzo s ovime krenemo. Hvala. Sada kolegica iz socijaldemokrata. Hvala vam. Kao prvo mislim da je pozitivno kada je potpredsjednik toliko entuzijastičan za rad na ovome za što se nadležni. Evo samo kratka primjedba, dakle, povjerenik će biti u odboru IMKO, vi ste ovdje prisutni i mi ćemo vrlo rado čuti kada se radi o nekim zajedničkim točkama i zajedničkom radu. Mislim da nam je potreban poticaj za modernizaciju javnih uprava na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini. E-vlada je stoga vrlo zanimljiva ideja i znam kako je Estonija postupila na području elektroničkog potpisivanja i kada bi Europska unija mogla učiniti nešto slično, to je odlično. A još ti smo na nešto što možemo na to dodati. Kada govorite o digitalizaciji, onda treba reći da se to tiče svakog građanina i stoga moramo govoriti o pristupačnosti, imamo tehničku pristupačnost, dakle potrebna su nam ulaganja za infrastrukturu, zatim su nam potrebna određena pravila za ulaganje u infrastrukturu kako ne bismo tu s time pokrili samo gradove koji čine centre regija, već i e, ruralna područja, udaljena područja, najudaljenije regije to nije nešto na što poduzeće gledaju, na što bismo mi kao političari trebali gledati kada izrađujemo pravila kao, kako bi u tome mogli svi uživati. Zatim isto tako tu je pitanje obrazovanja kao što je spomenuto u dokumentu i pitanje kako možemo u to uvrstiti razne društvene skupine, osobe s invaliditetom, primjerice. Po tom pitanju su nam potrebne isto tako određene smjernice, iako je mnogo toga na državama članicama. Moja prvotna zabrinutost je to da Europa mora postati ponovno e, predvodnik u tome, kao što smo to nekoći bili. E, sada moramo dakle učiniti taj sljedeći važni iskorak. I da, gospodine poveniče, spomenuli ste i spektar. Ne slažem se u potpunosti s vama, ali isto tako imamo i uredbu SWIFT. Imamo mnogo uredbi, mnogo regulativa u EU što je dobro no zatim bismo trebali isto tako znati kako možemo prilagoditi to zakonodavstvo i kako možemo promicati ulaganja u Europu i inovacije. To je isto tako ključno pitanje. Hvala. Hvala vam lijepa na vašim primjedbama. Gospodin Tošenovski ima riječ u ime kluba zastupnika ICR-a. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja se želim odrezati Mm, onim vojnicima koji su se zahvalili na posjetu e, potpredsjednika komisije. Ja smatram da je taj posjet vrlo važan sada u trenutku kada je pred nama prvi nacet e, razmišljanja komisije. Mi smo svi s tim dobro upoznati, već danas po drugi put govorimo o velikoj važnosti jedinstvenog digitalnog tržišta koje nam pruža neograničene mogućnosti, te mi je drago što Europska komisija i Europski povjerenik stavlja veliku važnost na to da se ukinu prepreke. Do prepreka može doći ako imamo pretjeranu regulaciju koja zatim smeta daljem razvoju, primjerice. Drago mi je što vi po tom pitanju imate novo gledište i što se tiče harmonizacije spektra, znam da je prvi prijedlog odbijen, bilo je problema, a nadam se da ćemo sad moći naći sustav koji će otvoriti to tržište, koji će otvoriti te mogućnosti. Moram priznati, mislim možda se radi o detalju, ali postoji nešto što mi nedostaje. Naime, govorili ste o razvoju digitalne agende gospodine potpredsjedniče. O tome ćemo odlučiti već prema tome kako građani vjeruju u taj paket, ne samo e, građani već i poduzeća jer povjerenje je tu stvarno e, alfa i omega. Ono što mi nedostaje je možda drugačiji stav prema agencijama poput na primjer NSA. Ta bi agencija trebala biti bolje korištena na europskoj razini kako bismo imali bolji instrument. Mi, mi imamo taj instrument, ali pitanje je bismo li to možda trebali malo drugačije uh, napraviti. Mislim da bismo što više trebali iskoristiti sustave Europske unije koji nam stoje na raspolaganju kao neki način um, kostura digitalnog poslovanja to nam pružaju i ovi sustavi Galileo i Kopernik, to su veliki izvor informacija koji su sada još na samom ishodištu, ali ipak bismo možda trebali razmisliti o tome ne bismo li mogli potaknuti novi načine korištenja tih sustava s kojim bi zatim Europsku uniju mogli podržati. Hvala vam još jednom i veselim se suradnji na ovom području jer nam se ovdje nude velike mogućnosti za poticanje konkurentnosti Europske unije. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Kalas u ime kluba zastupnika ALDE. Izvolite. Prvo želim čestitati potpredsjedniku Ansipu na ovoj strategiji. Liberali su vas podržali i svjesni smo da postoji veliki pritisak da se zaštiti ono što već postoji umjesto da e, se pozabavimo s promjenama. Dakle, e, bavljenje sa digitalnim pitanjima zahtjeva ambiciju, a isto tako e, uloga toga da se naglase nedosljednosti država članica. Mnoge države članice razvijaju neke hubove za Međutim, kada se radi za e, razvijanje takvih inovativnih kompanija, e, usvajanjem zajedničkih propisa na razini Europske unije, oni blokiraju te promjene i zato postoji potreba da se zaista proguraju te promjene e, brže. Što se tiče online platformi, e, zaista mi je drago što ste e, za sada e, se opirali tim pozivom da se donesu propisi, jer najprije moramo shvatiti koja su ta pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Dakle, to ne smije biti protekcionizam, nego pravedna konkurencija u digitalnom sektoru. Vaše stajalište kao potpredsjednika daje vam jedinstvenu mogućnost da razvijete politike koje su olakšavajuće za inovacije kako bi se poticala konkurencija. Dakle, ne možemo sagraditi e, neku tvrđavu Europe e, što se tiče digitalne agende. Što se tiče jedinstvenog tržišta kulturnih sadržaja, zaista nam je drago što e, postavljate izazov statusu quo. Međutim, imam jednu bojazan, a to je ono što je rekao gospodin Oettinger na preskonferenciji, a to da trebamo e, jednu ravnotežu između korisnika i stvaralaca, izrađivača. E, svaki stvarajac je isto tako i korisnik, svaki korisnik i stvara blogove, stvara slike, i ostale stvari i zato e, moramo shvatiti tu promjenu ponašanja. Što se tiče e, gospodarstva podataka, strategija pokazuje da je tržište fragmentirano i da treba se riješiti prepreka. O tome sam govorila i danas ujutro na sastanku. Vlada SAD-a je trebala 90 dana da revidira big data prije nego što učini e, bilo što kako bi to bolje shvatila i kako bi shvatila koji su im izazovi i da ih e, pretvori u prilike. U zaključku ću prijeći na estonski jezik. U Estoniji mi e, koristimo našu digitalnu revoluciju kako bismo potakli naše gospodarstvo, a isto tako smo koristili e, digitalnu revoluciju kako bi, kako bi naša vlada e, bila više digitalna. Dakle, to je ono što smo napravili u Estoniji. Nadam se da ćemo imati vrlo plodnu suradnju. Hvala. Hvala vam lijepa. E, slušala sam s velikim interesom vaše izlaganje e, kada ste govorili o digitalnom jedinstvenom tržištu i zaista podržavam što ste rekli. Mislim da je ono zaista važno za budućnost Europe i za rast Europe ne samo u bogatim zemljama, nego i onima koje je najviše pogodila kriza. Imam konkretno pitanje za vas. Digitalizacija industrije. Rekli ste da trebamo tu određeno usklađivanje, međuoperabilnost, interoperabilnost, koja se isto tako mora ojačati. Željela bih znati e, kakva ulaganja ovdje predviđate. Što mislite da je potrebno učiniti kako bi Europska unija e, mogla e, dati svoj polog? A što je sa zemljama koje imaju slabiju infrastrukturu? Imaćemo ćemo ovdje investicije Europske unije, ali željela bi malo više čuti o tome. Kako, kako ćete osigurati da globalni igrači tu e, profitiraju? A sljedeće pitanje koje mislim da je izuzetno važno je da govorimo puno o tom sustavu big data, e, industrija koja je e, 4.0, a isto govorimo o transparentnosti i zaštiti privatnog života. Kako mislite da možemo provesti tu privatnost e, u praksi? Kako možemo eh, osigurati zaštitu podataka? Govorili smo o zaštiti, eh, paketu o zaštiti podataka, to je samo dio tog rješenja. Međutim, ne vidim na koji način možemo dobiti digitalno jedinstveno tržište ako istovremeno nismo sigurni da eh, naši građani budu sigurni da su njihovi podaci potpuno zaštićeni. i da ne pretvorimo zaštitu podataka u dinosaura u ovom slučaju. Hvala. E, drago mi je što ste se držali vremena jer nemamo puno vremena. I u ime FDD-a e gospodin Boreli ovaj puta, koliko sam shvatio. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem povjereniku i, i ja dijelim e, vaš entuzijazam s obzirom da radim isto na području tehnologije. Osobno smatram da je od temeljne važnosti smanjiti e, administrativno opterećenje e, tvrtkama, posebno u trenucima krize kao što je sada. U tekstu komunikacije možemo pročitati da Europska zajednica, odnosno Europska komisija radi kako bi e, smanjila sva administrativna opterećenja vezana za trgovinu e, iz raznih e, režima PDV-a i da će dati zakonodavne prijedloge u tom smislu. Možete nam bolje objasniti kako će, kakvi će biti ti prijedlozi i koje ćete administrativna opterećenja u stvari ukinuti. A sljedeće pitanje je vezano više za geoblok. S obzirom da u tekstu komunikacije vidimo da komunikacija želi dati zakonodavni prijedlog kako bi e, na neki način e, ukinula taj geoblok. Na koji način e, komisija želi zabraniti takve prakse kako bi zajamčila da, da građani Europske unije imaju puni pristup i nižu cijenu. Hvala lijepa. Gospođa Kapel, Barbara Kapel. Hvala gospodine predsjedatelju. E, potpredsjedniče, sa ovim e, strateškim dokumentom e, mislimo da ste učinili zaista jedan veliki korak napred. Imamo strategiju za digitalizaciju u Europi i naravno čestitamo vam na tome što ste uspjeli što ste došli na ovaj odbor kako biste nam izložili svoj dokument. Digitalizacija je jako važna za Europu kao mjesto poslovanja. Ono će zaista e, poboljšati i pomoći nam e, provesti većinu projekata. Za sada je SAD bio vodeći i mi to moramo nadoknaditi. Recimo moramo standardizirati 4G. E, dakle, sa 5G mislim da isto tako moramo e, postići napredak. pa mislim da smo na dobrom putu prema tome. Rekli ste da imamo tri prioriteta, bolji pristup e, elektronsku tržištu građanima i poslovnim subjektima, isto tako da imamo dobre mjere i da imamo pravedno, e, pravednu konkurenciju i potencijal rasta digitalne industrije. Sva ta tri stupa su izuzetno važna. Prvi, e, zaštita potrošača, e, zaštita podataka, e, zaštita autorskih prava, to su sve jako važna područja. Mislim da je to sve važno za digitalno tržište, infrastruktura, investicije i slično. Možete li osigurati, odnosno na koji način ćemo e, osigurati da infrastruktura, inovacije i investicije, dakle ta tri i, e, mogu biti provedeni e, kratkoročno, a ne da to traje predugo. U običnom postupku našeg odbora, nakon što govore svi govornici u ime klubova zastupnika, imamo komentare gospodina potpredsjednika i povjerenika. Međutim, želimo uštediti na vremenu, pa smo se dogovorili sa gospodinom potpredsjednikom da ćemo ići na sljedeće govornike, a onda će on odgovoriti svima zajedno. Tako da uštedimo na vremenu jer imamo mnogo e, govornika na ovom popisu, popis je jako dug, pa ćemo započeti od gospodina Bonija. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim čestitati potpredsjedniku, povjereniku na ovom dokumentu zato što se radi o vrlo iscrpnom, sveobuhvatnom dokumentu koji e, se bavi svim važnim pitanjima i dobro shvaća e, digitalnu revoluciju. Pitanje koje bih ja želio postaviti, a to je kako brzo i kako dobro možemo raditi na temelju ovog dokumenta. Ja se e, slažem s gospođom Pilade Kastiljo da moramo naglasiti neke od ovih važnih prioriteta koji su važni za digitalno tržište i da se na njih moramo prvo usredotočiti. Vrlo kratko bih se obratio e, u vezi s nekoliko pitanja. Prvo moramo učiniti sve što možemo da uklonimo jednu od najvažnijih prepreka, što je jedna od njih je rascijepkanost, to jest da sve države članice počnu razmišljati na isti način, da razmišljaju o jednom tržištu koje je na europskoj razini. Moraju razmišljati iznad e, ograničenja svojih e, nacionalnih tržišta. A drugo, moramo razmisliti o onome što je najvažnije. Što će pobjediti, tehnologija ili zakonodavstvo? Tehnologija se puno brže razvija od našeg zakonodavstva. I ako želimo da propisi i standardi e, drže korak s tehnološkim razvojem, onda ono što moramo učiniti u ovom dokumentu su one promjene koje trebaju e, stroge zakone, dakle uredbu ili direktivu, a u tom području E, možemo li imati i smjernice na europskoj razini ili možda neke kodekse e, postupanja za određene e, poslovne subjekte i hoćemo li trebati certifikaciju, dakle meke zakone. Ako imamo fleksibilnije meke propise, onda ćemo lakše prilagođavati ih nego ako radimo na temelju nekih tvrdih propisa kao što su direktive i uredbe. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Lenko Lopez. Sljedeći govornik. E, puno hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih također vam želio čestitati, čestitati gospodinu Ansipu, podpredsjedniku i svima koji su bili uključeni u pripremi ove komunikacije. Mislimo da je opseg e, komunikacije ono što smo danas vidjeli. Vidim da ste se usredotočili na e, prilagodbi standarda i propisa kada se radi o autorskim pravima, a u komunikaciji govorite o europskom okviru za autorska prava. Isto tako govorite o tome e, na zakonodavni način, ali ne vidim konkretne prijedloge. S obzirom da moramo imati prijedloge prije kraja godine, Možda možete reći što vam to znači modernizacija i uklanjanje e, prepreka e, prekograničnom pristupu. Znamo da je opće opće okoliš isto e, uključuje neke konkretne sektore. U Španjolskoj kada se radi o financiranju kinematografskog sektora to ovisi jako o prihodima televizijskih kanala. Ovdje se spominje i PDV posebno kada se radi o malim i srednjih poduzećima i praga od sto e, tisuća eura. E, kakve konkretne prijedloge imate na umu? Kada se radi o spektru, imamo ideju o tome da bismo imali koordiniranu liberalizaciju od 700 MHz za širokopojasni sustav. Izvješće Lami e, je govorio o nekim drugim brojkama do 2020. pa možda možemo dobiti više informacija o tome. Gospođa Sanders, sljedeća govornica. Hvala gospodine e, predsjedatelju. E, gospodine potpredsjedniče, ja zaista dijelim vaš entuzijazam za buduće digitalno tržište koje će očigledno dati mnoge prilike e, poslovnim subjektima ali i evropskim građanima. Prijedlog koji ste dali pokriva vrlo širok raspon e, područja prijedloga, pa bih možda se mogla usredotočiti samo na jedno ili e, dva prijedloga ili ideje. Prvo kada se radi o platformama, primijetila sam detaljnu analizu koju ste izvršili o tome na koji način te platforme mogu funkcionirati. Međutim, željela bi znati nešto o rasporedu jer znamo da Europska unija zaostaje na tom području. Bili možda bilo moguće to malo ubrzati ili e, ćemo ovdje malo kasniti. Govorite o e, uklanjanju barijera i prepreka za e, elektronsku trgovinu, a ima mnogo primjera u ovome, recimo da e, smanjimo troškove opskrbe ili e, dostave u Europi, pa se pitam kako će komisija uspjeti regulirati to područje. Isto tako bih se željela vratiti na još nešto što ste rekli, to jest na potrebu koja postoji da se e, prilagode plaće u, i ostalo u toj digitalnoj u tom digitalnom dobu želim znati još nešto o tome, a isto tako želim pozdraviti vašu namjeru da uspostavite propise koji će onda e, poticati prekograničnu elektroničnu trgovinu koja je za mene zanimljiva. Gospodin kreo Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, zaista mi je drago što je komisija stavila digitalnu agendu na dnevni red. Ja sam stručnjakinja za računalstvo, to sam radila u mom prethodnom životu, to je bio moj početni posao, pa zaista to pozdravljam. Ima nekoliko pitanja i komentara koje imam kao članica odbora ITRE. Govorili ste o pristupu internetu, širokopojasnoj infrastrukturi. E, koliko mislite da će se to razvijati u sljedeće 4 i 5 godine i kakvu strategiju ima komisija kako bi poticala privatno financiranje? Jer mislim da nećemo sve to i svu tu infrastrukturu mogli e, financirati iz javnih sredstava. Ako zaista želimo imati industriju 4.0 u Europskoj uniji, onda zaista trebamo imati dobru infrastrukturu za to. Neki od prethodnih govornika su rekli da e, tehnologija se razvija jako brzo i mi smo svi, svi na neki način zaostajemo sa zakonodavstvom. Ne znam e, kakav raspored imate na umu, od strane komisije, međutim ono što ste sada naznačili znači da ćemo i dalje zaostajati. Je li moguće možda već e, sada e, podnijeti ovaj e, paket sa komunikacijama kako bi sve to mogli započeti ove godine? Znam da radite na pripremnim radnjama. I još jedno pitanje, koje su vaše ideje u vezi time kako možemo dobiti kreativniji okoliš u Europskoj uniji koji će odlučivati o zakonima i propisima koje imamo kako bi mladi imali dovoljni kapital i kako bi se te ideje mogle pretočiti u nešto opipljivo. Gospođa Werner je sljedeća govornica. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine potpredsjedniče u ovom odboru smo zaduženi za industriju i telekomunikaciju. Dakle, to je stvarno odbor koji je nadležan za to da se nova tehnika poveže sa tradicionalnom industrijom. I baš to, dakle, da se povežemo, to je nešto što mi nedostaje u vašoj strategiji. Vi se pri industriji 4.0 ograničavate na stvari poput eh, računarstva u oblacima, standardima, big data i tako dalje. To mi je sve u redu, ali to mi je zapravo i premalo. Gdje su druge, drugi podaci, druge tehnologije, poput 3D e, printanje ili kibernetički sustavi i s tim u vezi socijalni izazovi možda bi se na to mogli još osvrnuti. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je e, gospođa Anika Libra, Libler. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine potpredsjedniče i meni ja bih htjela vas pohvaliti na usvojenoj strategiji danas jutro. Želim vam puno sreće da ćete doista moći i izraditi prijedloge jer je realizacija digitalnog tržišta doista Herkulov posao. Naznačili ste mnoga gradilišta na koje se mislite baciti s vremenom, a mene zanima samo da možda konkretnije kažete nešto o određenim točkama, što se dakle konkretno planira, što namjeravate. Imate li možda tu dva ili tri vrlo konkretna primjera kako bi to bilo malo opipljivije, kako bismo bolje mogli procijeniti što možemo očekivati idućih nekoliko tjedana što ste zamislili, što planirate predložiti. Razne glavne uprave su zadužene za ovo, primjerice vaša kolegica Bulc je rekla da želi liberalizirati tržište taksija. Prije nekoliko tjedana smo imali priopćenje s tim u vezi. Što će to značiti za ovo? možete na to odgovoriti. Što namjeravate u, smislu više harmonizacije, smanjenje prepreka i manje birokracije pri pojednostavljenju poreza na dodanu vrijednost? E, čuli smo da je to jedna od velikih prepreka koja postoji na jedinstvenom tržištu i možda možete još nešto reći o nečemu što me zanima, ali sam bila sada u odboru e, Juri e, kao izaslanstvo dva dana u Minhenu, govorili smo o patentima, o standardima vezih uz patente. Mogu vam prenijeti tu poruku, naime oni su jako zabrinuti zbog toga što bi putem standardizacije mogli ukloniti našu trenutno postojeću strukturu patenata. E, što namjeravate s tim u vezi i kada mislite izraditi prijedlog? Hvala. Uh, Hvala. Patricija, to je. Hvala lijepa. Ja vam zahvaljujem gospodine potpredsjedniče na vašim prijedlozima za ovaj posao. Ja ću se ograničiti na jedan e, zahtjev e, da zapravo idemo dalje malo brže i sa više ambicija. Zato jer ono što e, sada vidimo, a to je rekla i Pilar Castillo, a ja to želim isto tako naglasiti, ono s čim se suočavamo, što se tiče zaključaka trijaloga e, o e, tržištu e, telekomunikacija i jedinstvenog digitalnog tržišta je jedno vrlo nazadno stajalište i zapravo mislimo da ono zaostaje. Spektar o kojem vi govorite i točno ste rekli da ako to ne koristimo na koordinirani način, na sukladni način između država članica, onda ćemo izgubiti mnogo vrijednosti vrijednosti korištenja spektra. E, gubimo i na gospodarstvu i na svim mogućnostima i prilikama koje imamo. Dakle, postoji e, blokiranje e, od strane vijeća. Nadam se da ćemo mi ići brže jer će nas e, vijeće zaustaviti i zato želim da jako brzo to proguramo ako želimo da to krene naprijed. Dakle, 90% informacija se pojavilo posljednje dvije godine i to nam pokazuje kako brzo ide ta digitalna pretvorba, kako ona brzo raste i dakle i mi moramo trčati brže digitalizacija industrije, standardizacija, interoperabilnost, ukoliko želimo povećati produktivni i konkurentni potencijal naših trgovačkih društava. Izgleda da samo dva 2% koriste u potpunosti digitalne prilike i zato mislim da moramo zaista brzo i ambiciozno djelovati. I samo još jedna stvar, ako mi dopustite, i što se tiče e, autorskih prava, moramo zaštititi autorska prava i intelektualno vlasništvo, ali isto tako moramo e, širiti jedno tržište koje se mora slobodno širiti i, e, i na neki način to svi moraju imati pristupa. Hvala lijepa. Miroslav Ranzov. Hvala gospodine predsjedatelju. U ovom pamfletu možemo naći vrlo zanimljivu formulaciju reforme spektra mogu smanjiti cijene mobilnih usluga i povećati produktivnost kroz vrijeme e, e, isto tako povećanjem PDV-a od 0,11 i 0,16% u pet godina. Ne znam je li to šala ili je to pogreška. Jer takav rast je zapravo zanemariv. i ide iza ove granice statističke pogreške. Možemo pročitati još jednu formulaciju ovdje koja kaže da 70% korisnika interneta u Europi još uvijek se brinu da ih se da moraju dati previše osobnih podataka na internetu. Moje pitanje što možemo učiniti protiv ovog novog fenomena koju mogu, koju mogu nazvati gubitak privatnosti ili smrt privatnosti? Jer postoji opasnost ove nove digitalne tehnologije da privatnost koja je bila sam temelj europske kulture je sada u, jako ugrožena. Hvala vam lijepa. E, kolega Kofor. Puno vam hvala. Hvala vam na ovoj strategiji. Postavljeno je već puno pitanja, ali zaista bih volio da do dopredsjednik komisije više kaže o jednoj temi koju smatram vrlo važnom za ovu strategiju. Naime, ako želimo izgraditi istinsko digitalno tržište, to mora biti za ljude, za e, sve, a na samo dva mjesta vidim gdje se spominje pomanjkanje ulaganja u ruralnim područjima, to je na stranici 9, i onda tek na stranici 18 nešto piše o smanjenju jaza između urbanih i ruralnih područja. To je vezano uz Europski fond za strukturne investicije. Stoga vas pitam kako ćete konkretno e, umanjiti taj jaz i osigurati da svi dijelovi Unije imaju pristup jedinstvenom digitalnom tržištu, jer ne možemo govoriti o tome a da ne dademo pristup kako građanima u ruralnim područjima, tako i novim poduzećima u ruralnim područjima. Mislim da je ovo prilika e, za e, preokret e, na tom području, ali za to su potrebna velika ulaganja. Kako ćete to osigurati? Hvala. I gospođa Bereš ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo je vrlo važna tema i mislim da je potpredsjednik e, rekao da s pravom ovdje nema mogućnosti geo shoppinga, blokidanja, ali postoji mogućnost geo shoppinga. Ovaj dijalog je strukturiran i svako od nas je postavio četiri pet pitanja pa ću ja to učiniti. Ne znam koliko će povjereniku, potpredsjedniku ostati vremena za odgovor, ali mislim da bismo trebali nastaviti na strukturiraniji način naše buduće rasprave. Mi smo odbor za industriju i mislim da svi članovi ovog odbora dijele istu zabrinutost. Naime, mi smo tu kako bismo obranili europsku privredu, a za to je bitno ovo digitalno pitanje za našu budućnost. To nije samo jednostavno pitanje unutarnjeg tržišta. A kada čitam vaš tekst, onda tu ne vidim pravu industrijsku strategiju. Sada je u modi biti za digitalizaciju. Svi su za to. Svi su svjesni toga da kasnimo. No nije dovoljno reći da se zalažemo za digitalno tržište, da ćemo ukloniti sve prepreke kako bi ono što čini samu vrijednost digitalizacije moglo ići na korist svih europskih građana i europske ekonomije. I zbog toga mislim da se krećemo krivim putem. Jer Europska unija nije uspjela dovršiti ovu bitku oko telekomunikacija. Vaša je da, današnja odgovornost da nas opremite za borbu vezano uz sadržaje. I to je isto tako pitanje povezano sa digitalizacijom telekomunikacijsku industriju, nju dopuštamo da se preseli, ako dopuštamo da se preseli i industrija us, digitalnih usluga i sadržaja, onda smo izgubili. Treba dati dodatnu vrijednost um, europskoj industriji, treba zaštititi potrošače, zato što čujem da želite povratiti uh, načelo o zemlji koja je prodavatelj. Mislim da to nije pravi pristup. Predsjednik moli govornicu da završi. I želim da mi potpredsjednik kaže kako mislimo izgraditi digitalno tržište, a da ne vodimo računa o oporezivanju kako, kako dominira na tom tržištu. Hvala. Gospodje do predsjednice, imamo dobru vijest. Naši prevoditelji su pristali ostati još 10 minuta duže. Dakle, imate još uvijek 15 minuta za odgovore. Pa 15 minuta nije dovoljno, bilo je toliko pitanje. Dobro, mi ćemo e, malo pregovarati s našim prevoditeljima. Dobro, dakle, sada je vrijeme da vi iznesete svoje odgovore i primjedbe. Ah, dakle, trebamo odgovoriti na sva ta silna pitanja za 15 minuta. Pa ja bih za početak opisao proces. Mm, dakle, mi smo pripremili, eh, dakle, ne želim reći da smo samo mi pripremili tu digitalnu strategiju. Puno ideja smo dobili i od Europskog parlamenta, imali smo plodnu suradnju sa odborom Inter, ali i s drugim odborima u Europskom parlamentu. Dobro smo surađivali. I želim reći da struktura komisije koju je predložio Jean-Claude Juncker e, na temelju ovog procesa dobro funkcionira. E, koordinacija i suradnja među različitim povjerenicima doista dobro funkcionira i želim reći da ta suradnja i među raznim glavnim upravama je jako dobra Ovaj proces je bio inkluzivan i u smislu eh, takozvanog crowdsourcinga. Dobili smo puno ideja putem Twittera. Obični ljudi su predlagali svoje ideje i mislim da je ovaj dokument prilično uravnotežen. On je ambiciozan, ali je istovremeno moguće postići sve te ciljeve pomoću ove strategije. E, on je uravnotežen i e, obzirom na potrošače i industriju. Dakle, uravnoteža je prilično dobra. Naravno, uvijek je moguće e, postavljati pitanja o tim ambicijama, ali znate što se dogodilo kad je 2006. Vivian Reding eh, predložila da se ukinu naknade za roaming. Ja sam se morao opet baviti tim pitanjem, ali već je 2015. Ja sam imao puno ideja i prijedloga od država članica. 23 država članica je iznijelo svoje prijedloge. Ne želim reći da e, postoji pet država članica koje nisu dale svoj doprinos ovom dokumentu, ali sve su države članice bile vrlo aktivne i nadam se da će one podržati provedbu ove strategije jer to su ciljevi koje su države same postavile ovdje u toj strategiji za digitalno jedinstveno tržište. Ali da budem sasvim iskren u Europskom vijeću, ovaj je, ovaj je prijedlog e, podnesen 2010. godine. E, četiri premijera iz Finske, Nizozemske, Danske i Estonije su napisali dopis i predložili stvaranje digitalnog jedinstvenog tržišta i evo nas tu. Uh, već 2015. godine imamo strategiju, uh, ali nažalost još uvijek nemamo jedinstveno digitalno tržište, dakle moramo se požuriti. Nisam opisao što želimo <laughs> učiniti da stvorimo bolje uvjete za e-trgovinu i kako možemo podržati slobodno kretanje roba i usluga u digitalnom smislu u Europskoj uniji znam da moram ispraviti ovu grešku. Dakle, prvo se želimo pozabaviti fragmentacijom. Sada imamo 28 različitih pravila koja uređuju zaštitu potrošača, uređuju ugovorna pravila, ali osobito za mala i srednja poduzeća gotovo je nemoguće razumjeti kako ta pravila štite potrošače u 28 različitih država članica, kakve obaveze imaju pružatelji usluga, pa želimo predložiti u potpunosti usklađeno suvremeno takozvano ugovorno pravo. Kada je riječ o digitalnim uslugama, taj prostor je nereguliran, samo u nekim državama članicama imaju e, pravila koja uređuju e, digitalne robe, digitalne usluge, a nemamo e, takve e, e, uredbe niti na razini Europske unije. Dakle, to je prazan prostor i nadam se da ćemo moći naći dobra rješenja. Kada je riječ o opipljivim dobrima, još uvijek govorimo o kupovini online, želimo imati suvremeno ugovorno pravo nismo uspjeli u potpunosti uskladiti e, pravila za zaštitu potrošača. E, imali smo zajedničko europsko e, trgovinsko pravo, ali kao što znamo nije prošlo, nije uspjelo, pa sada želimo imati fokusirane uredbe, e, takozvano suvremeno, moderno ugovorno pravo i nadamo se da će ono podržati elektronsku trgovinu u Europskoj uniji. Kao drugo moramo govoriti o cijenama isporuke u Europskoj uniji e, prema istraživanjima javnog mjenja. to je jedno od glavnih prepreka za naša poduzeća ali i za naše potrošača i sasvim iskreno E, cijene e, pod isporuka preko granica se ne temelje na stvarnim troškovima. E, te cijene su dva do pet puta više od domaćih cijena dostave. U nekim slučajevima ta razlika u usporedbi s domaćim cijenama je čak i 22 puta više. U zemlji koju najbolje poznajem ta razlika je 9,5 puta više. Svi shvaćaju da se te cijene ne temelje na stvarnim troškovima. Znamo da najveći dio eh, tih cijena dostave pakete eh, eh, moraju biti e, uređeni na e, zadnjoj milji. Znamo da je to najskuplji dio, ali u stvarnom životu nije tako. Dostava iz Belgije u Poljsku mora biti jeftinija od dostave paketa od 2 kg iz Poljske u Perziju, ali u stvarnom životu e, zbog troškova rada u Belgiji koji su viši od onih u Poljskoj, E, ali odnosno ne u Perziju, ispričavam se u Belgiju, ali moramo znati da iz Poljske e, u Belgiju je 14,3 e, eura po kili, a u suprotnom smjeru 22 eura po kili. U Malmovu, na primjer, u jednom smjeru je e, cijena 27 eura, u suprotnom smjeru 42 eura. Ja sam naručio nešto iz Njemačke kad sam se preselio u stan u Brislu i za tepih od dva puta tri metra za e, dostavu e, poštom platio sam 8 eura. Oni plaćaju 42 eura na kilu, a ja sam platio 8 eura za ne znam koliko kila. Dakle, želimo više transparentnosti. Ne želimo početi e, regulirati te e, cijene dostave paketa, ali tražimo veću transparentnost i nadam se da ćemo uspjeti dobiti e, cijene koje su prihvatljive. Zatim geoblokiranje. Geo, postoje dvije vrste geoblokiranja. Jedna je E, do jedne dolazi zbog e, nedovoljno dobrih e, komercijalnih praksi. Mi smo govorili i o reroutingu, dakle slanje drugim putem, ali to je pristojan način da nešto odbijete, to je ilegalno u Europskoj uniji, ali u digitalnom svijetu to je poslovni model i on ima vrlo konkretan cilj. Oni će vas poslati u neki drugi dućan gdje za istu uslugu morate platiti puno višu cijenu ili će vam odbiti uslugu. Zašto, na primjer, nizozemci da bi unajmili auto u Španjolskoj moraju platiti puno više nego li ljudi iz nekih drugih zemalja? To je stvarnost u Europskoj uniji povjerenik se bavi i tim pitanjima. Dakle, moramo ukinuti ovakvu diskriminaciju u Europskoj uniji. Ona nije prihvatljiva u 21. stoljeću. Ne možemo imati takve komercijalne prakse. Nadalje, 95% građana Europe doživljavaju geoblokiranje uzrokovano copyrightom, e, odnosno autorskim pravima. I tim se ljudima ne sviđa ono što doživljavaju. Ima stotinu milijuna građana Europe koji sjede kod kuće, koji bi htjeli imati pristup digitalnom sadržaju, e, elektroničkim knjigama, glazbi, filmovima u drugoj državi ali to ne mogu zbog geoblokiranju. 271 milijun putovanja sa barem jednim noćenjem u drugoj državi članici to čine evropljani tijekom godine i ti ljudi žele imati pristup svojim, sa svojim sadržajima koji su legalno kupili u svojim državama, a to ne mogu zbog geoblokiranja. Dakle, Govoreći o reformi autorskih prava, mi govorimo o slobodnim ciljanim područjima. Dakle, prvo se moramo nositi sa načelom teritorijalnosti. Mi ne želimo uništiti to načelo, kao drugo moramo se nositi s iznimkama. Govorim o bibliotekama, knjižnicama, o e, recimo invalidima i moramo dopustiti e, našim e, znanstvenicima da koriste inovativne alate, e, dakle kada je riječ o načelu teritorijalnosti, to je doista vruća tema ne samo danas, već zadnjih e, e, šest mjeseci, ja ne mislim da će to i sutra biti vruća tema zato što je došlo do nesporazuma na samom početku. Neke kreativne industrije su mislile da e, kod pripreme strategije e, za digitalno tržište da se želi e, uništiti načelo teritorijalnosti na koje se temelji postojeći sustav autorskih prava, ali to nikada nije bio naš cilj. Dakle, autorska prava koja se temelje na načelu teritorijalnosti moraju ostati takva kakva jesu, ali ja ne podržavam apsolutnu teritorijalnu e, isključivost. Mi moramo našim ljudima omogućiti pristup preko granica ili prenosivost e, e, legalno kupljenog sadržaja. Dakle, u filmskoj industriji počeli su štititi i sustav release window sustav, ali mi nikada nismo eh, mislili to uništiti ili mijenjati. Dakle, prije nekoliko godina znam da je bilo takvih ideja da se taj release window sustav promijeni, ali to nema veze sa mnom. Dakle, sustav release window kako je nekada postojao, dakle prvo filmovi stižu u kina. Znam da u industriji su govorili o E, šest mjeseci, tražili su rok od šest mjeseci, zatim 16 mjeseci, 60 mjeseci, pa na industriji je da kaže koliko dugo žele da ti filmovi ostanu u kinima. E, riječ je o poduzetničkoj slobodi. Sljedeći tradicionalni korak DVD-ovi. Još jednom na industriji je da kaže koliko dugo želi da ti filmovi ostanu na DVD-ima, ali kada je riječ o videu na zahtjev, onda želim da imamo prekogranični pristup i prenosivost sadržaja. Dakle, govoreći o reformi autorskih prava, ne govorim samo o panevropskim licencama, ne. Na primjer, proizvođači filmova u Estoniji, e, producenti e, znaju, mi smo imali jako dobrih filmova, neki su nominirani za Oscar, ali jasno je da E, ti distributeri neće kupovati panevropske licence za druge e, filmove iz moje zemlje, ali znamo da u neposrednom susjedstvu postoji izvjesno zanimanje pa bi se mogle e, imati te teritorijalne licence, ne moraju kupiti panevropsku licencu. Možda u budućnosti mogu postojati teritorijalne licence, ali prekogranični pristup e, sadržaju i e, prenosivost mora biti dopuštena jer piratstvo je besplatno, za piratstvo ne morate platiti i znamo privatnost je dakle znamo da ljudi koriste besplatne e, downloade a pola ljudi to e, čini svaki tjedan. Dakle, 20% europskih e, korisnika interneta e, koriste VPN tako je lako danas doći do prekograničkog pristupa e, sadržaju, ali ne možete to učiniti legalno. Mi želimo e, win-win situaciju, situaciju gdje svi pobjeđuju, danas svi gube. Ja želim nešto gledati, hoću platiti, oni ne prihvaćaju moj novac. Ja želim platiti, oni će dobiti moj novac, tržište će biti veće i svi će biti sretni. 15 minuta nije dosta. Dakle, ovo nije rješenje vašeg govora. Imamo dva rješenja. Nije kraj. Prvo, ja vas pozivam na svoju radnu skupinu o digitalnoj uniji i onda možemo odgovoriti na sva pitanja na samom početku sastanka. To je jedno što je moguće i naravno poziv vrijedi za uvijek, a sada drugo rješenje je da nastavimo na engleskom jeziku jer naši prevoditelji su se naradili e, rade već sedam sati pa ih morate razumjeti da oni ne mogu duže ostati. Hvala što ste bili s nama i što ste radili 12 minuta duže nego što se očekivalo, a sada ako želimo nastaviti na engleskom, možemo nastaviti jer ovo je nama vrlo zanimljivo. Da? You know, those are so important uh, uh, questions for me. Uh, mm, you know, mm, I have to reflect uh, if I